Good afternoon, Dobar dan, dragi kolege, kolegice, dragi gosti. Započet ćemo s našim sastankom e, FAM. E, nastavit ću na litavskom jeziku. Molim vas da stavite slušalice. Dragi kolege i kolegice, kao prvo moramo e, usvojiti dnevni red. Točka peta na dnevnom redu, razmjena mišljenja sa Lelom Guden, kurdskom braniteljicom ljudskih prava i njezina videoporuka je izmijenjena zato što je ona u kritičnom zdravstvenom stanju i nije mogla sudjelovati na našem sastanku. Nju će zamijeniti gospodin Serbil Kemali koji će E, prenijeti poruku gospođe Guvile. Ako nemate nikakvih drugih e, primjedbi, onda ćemo nastaviti sa našim sastankom prema dnevnom redu, a, dnevno redu, ne, a dnevni red smatramo doneseni. Druga točka, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Željela sam samo reći da Leila Guen očigledno ne može biti ovdje osobno, zato E, što je iscrpljena jer već mjesecima štrajka glađu. Dakle, to je razlog e, zbog kojega nije došla. Nažalost, e, uopće nisu dobri. dobri njeno zdravstveno stanje nije uopće dobro. Hvala što ste nam prenijeli te informacije. Želimo joj naravno e, brzo ozdravljenje. A sada druga točka dnevnog reda. E, odobrenje zapisnika naših sastanaka 20. veljače 2018. 25. travnja 2018. 26. travnja 2018. 27. studenog 2018. 23. siječnja 2019. 26. do 27. veljače 2019. i 7. ožujka 2019. Ako nema nikakvih primjedbi, onda smatramo da su e, da prihvaćeni ti zapisnici. Treća točka. Na sastanku 27. veljače koordinatori su odlučili u e, postupku proračuna za 2020. godinu dodijeliti klubu EPP-a. Željeli bismo dobrodošlici e, gospođi nojholi i skupini e, ženskih organizacija i gostiju SPD-a. Četvrta točka dnevnog reda E, uloga žena u mirovnim procesima. Imamo e, danas na rasporedu saslušanje, sudjelovanje žena u e, sprječavanju sukoba i žene imaju važnu ulogu jer mogu doprinijeti rješavanju sukoba i Isto tako, rješavanjem problema nakon sukoba. Govoriti ćemo o ulozi žena u, sukobu, u sukobima i potrebi njihova sudjelovanja i njihovom doprinosu. Posebni dio će biti posvećen regiji Zapadnog Balkana. Pozvali smo pet stručnjaka i stručnjakinja na e, taj događaj i čuti ćemo e, izlaganje o jednom istraživanju koje je naručeno. Započela bih s našim saslušanjem. Kao prvo dajem riječ gospođi Johani Poutenan koja je e, šefica žena u e, održavanju mira CMI. Hvala lijepa, zaista mi je e, veliko zadovoljstvo što sam ovdje, hvala na pozivu, a isto i e, na odboru što je zaista e, stavilo ovu važnu temu na dnevni red. Možda da započnemo sa ključnim riječima organizacije koju predstavljam. Dakle, ja sam iz CMMEA, inicijative za upravljanje krizom. Dakle, radi se o jednoj finskoj organizaciji koja E, govori o, koja se bavi e, rješavanjem e, sukoba, dijalogom i posredovanjem. Organizaciju 2000 godine osnovao predsjednik, bivši predsjednik Finske, gospodin Ahtisari i radimo u zemljama koje imaju sukobe, posebno u Euroaziji, Africi i Bliskom istoku. Smo perspektive jačanje i podržavanje uloge žena u mirovnim procesima je jedno od naših najvažnijih prioriteta. Ne samo zato što je to ukorijenjeno u našim vrijednostima, nego zato što temeljno vjerujemo da je to način da ojačamo naš glavni posao, a to je da rješavamo nasilne sukobe i to na bolji način. To radimo na dva načina. Jedno je rad jačanje e, kapaciteta za medijaciju e, pojedinih organizacija koje e, oblikuju mirovne procese, ali i pruženjem namjenske potpore ženama u kontekstu sukoba. Dakle, moje razmišljanje ovdje o ovoj temi je uključeno u rad CMI-a u u mirovnim procesima koji traju u nekim zemljama u kojima su sukobi. Zašto je to važno? Zašto za nas e, žene je jako bitno uključivanje u mirovne procese? Naravno da postoje normativna e, e, opredjeljenja, rezolucija, rezolucija 1325 Ujedinjenih narovac, nešto kao što je CEDO i ostalo što je uključeno u naš normativni okvir. Međutim, postoji aspekt toga tko je vlast glasnik mira kojeg mi podržavamo. Radili se o jednoj širokoj bazi i nacionalnom opredjeljenju, je li taj mir legitiman u očima svih građana ili samo onih koji nose oružje i bore se. Naravno, postoji mnogo empiričkih istraživanja o tome eh, kako možemo uključiti civila i žene u rasprave i kako to širi e, pitanja koje razmatramo, kako dovesti nove perspektive, interese i potrebe vezane za ljudska prava, kako e, bolje osigurati sektorske reforme i to je jedan od načina na koji e, se mi angažiramo u taj proces. Čije, inter, čije interese slušamo, koje razloge za zabrinutost uvažavamo, ali na neki način propuštamo priliku jer polovicu stanovništva e, ne uključujemo. A to vidimo i u praksi u Jemenu. Često su žene te koje još uvijek mogu imati slobodu kretanja E, one su razmjenjivale zatvorenike na terenu zbog njihove društvene uloge. Ako mi ne obraćamo pozornost na te aktere i na, na ta pitanja, zaista ne radimo dobro svoj posao. Naravno, postoji ta dugoročna ideja. Mirovni procesi su ti trenuci u povijesti kada E, se mogu ponovno napisati pravila političkih igara. I mi zaista e, to radimo na jedan ravnopravan način kako bi to imalo dugoročni utjecaj. I, e, za, I to je na simboličan način užasno važno za jedno društvo koje vlada ravnopravnost spolova. Naravno, to je bitno i dugoročno, ali i kratkoročno e, postoje e, praktični razlozi e, kako to može ojačati proces medijacije. Međutim, Gotovo je 20 godina prošla od ove e, temeljne rezolucije. Ako pogledamo mirovne procese okolo u svijetu, vidimo da nije bilo puno utjecaja. E, kaže se da rezolucija 1325 je u stvari e, nešto o čemu se najviše govori, ali najmanje radi. Postoje naravno mnogi dobri napori, međutim u usporedbi sa načinom na koji se o tome govori, sredstva, recimo, od svih sredstava koje se daju u miru i sigurnosti, manje od 2% je namijenjeno e, e, e, ovom ravnopravnosti spolova, manje od 2%. Međutim, kako izgledaju u stvarnosti mirovni procesi također odražava stanje. Postoji jedno istraživanje koje je možda najšire, možda nekoliko godina staro, koji govori o ulogama žene u mirovnim procesima u, u toku 20 godina i zapravo radi se samo o 2% glavnih medijatora, 4% svih potpisnika koji su potpisali sporazuma su žene i manje od jedne desetine onih koji zaista sjede za stolom, za pregovaračkim stolom i odlučuju o tim pitanjima. Manje od 10% čine žene. to je dosta daleko od eh, onih opredjeljenja oko kojih smo se obvezali. Dakle, s naše perspektive i stvarnosti na terenu možemo vidjeti da kada se radi o pozitivnoj stvari, eh, normativni okvir je zaista to pitanje stavio na dnevni red. Mislim da mirovni procesi eh, ne prolaze, a da nitko ne pita gdje su tu žene. I to je pozitivan korak, to je polazište da se barem prizna da njih nema. Međutim, još uvijek kada se govori o tome tko sjedi za stolom i formalni proces e, ima jako malo žena. Te, te, ti statistički podaci to jasno pokazuju. Možemo vidjeti e, danas na terenu mirovni proces u Jemenu i Siriji. Nema toliko žena koje sjede za pregovaračkim stolom. Međutim, moram naglasiti da kada se radi o mirovnim naporima na drugim razinama, možda na najvišoj političkoj razini, ali možda na lokalnoj razini, dijalozi o miru, izgradnja povjerenja, žene na tim razinama zaista igraju veliku ulogu. U Ukrajini čak postoji nešto što možemo nazvati feminizacijom civilnog društva. Međutim, one nisu priznate, nisu smatrane politički važnima i opet možemo reći da zaista ovdje propuštamo jednu priliku. Zašto je to tako? Koje su prepreke? Zašto kažemo da svi opredjeljuju, ali statistike pričaju drugačiju priču? Možemo reći da postoji nekoliko razloga. Uglavnom postoji veliki izazov kada se radi o posredovanju i dijalogu zaista se sužava ovaj prostor e, mirovnih procesa i e, posredovanja, a isto tako i za civilno društvo koje stavlja prepreke sudjelovanju žena. Međutim, kada se radi o tome da maknemo te prepreke. Prošle godine CMI je e, okupio e, razne dionike i akademike, oni koji su pregovarali o miru, oni koji su bili zaslanici e, za mir i vidjeli smo da problem zaista još uvijek postoji u našoj glavi. Konceptualne barijere koje još uvijek imamo možemo to e, reći da su mitovi, mitovi koji još uvijek e, uokviruju e, razmišljanje o, o posredovanju. Postoji nešto što se zove ženska pitanja. Što su to ženska pitanja? Što su to muška pitanja? Jesu to pitanja o miru i sigurnosti koja nemaju veze sa ženama? Postoji drugi mit o mirovnom procesu koji započinje za stolom gdje zaista govorimo o tome da se već govori o o nekim stvarima, a ne da e, se uključuju žene kada se pravi dnevni red i koncept. Također, sada imamo i rodne savjetnike u mirovnim procesima, ali njihovo imenovanje nije nešto što rješava to pitanje, ali način da zaista uključimo nacionalne dionike. Onda postoji nešto e, što e, prikazuje žene kao glasove E, a ne nekoga koga se zaista angažira e, u korist e, mirovnog procesa. Isto tako govori se o posredovanju kao o političkoj magiji, kao nekoliko muškaraca koji sjede u sobi, puše i piju viski, a ne nešto što povezuje sve dionike u društvu. Postoji mit da se traži više empirijskih dokaza. Koji empirijski dokaz da su žene uključene u mirovni e, proces? E, postoje dokazi koji pokazuju e, takvu vezu, međutim e, samo pitanje je dvojbeno. Zašto pitamo nešto takoga? Zašto ne pitamo zašto su muškarci uključeni u mirovni proces? Isto tako, većina napora da se uključi žene su ad hoc napori koji se događaju prekasno. Što možemo učiniti? Jedna stvar je e, stvar koju radi e, društvo. Dakle, to je dugoročno ulaganje. Ne čekamo da počne nekakvi e, nešto, nekakvi sukob, nego želimo osnažiti žene u mirovno doba. Tu je temelj svega. I ako konkretno žene u mirovnom procesu i posredovanju je vezano i za sredstva. Dakle, ovaj, ovaj omjer od 2% je zaista sramotan i Europa može promijeniti taj pravac. Drugo, Drugo možemo razmišljati lokalno kako podržati žene u mirovnim procesima. Često preuzimamo međunarodne recepte koje prilagođujemo svakom e, kontekstu, ali moramo zapravo poslušati što lokalna zajednica treba. E, također moramo povezati ovu agendu žene, mira i sigurnosti e, sa posredovanjem. Jedno i drugo mora biti u sinergiji jedno s drugim. I konačno, e, vi kao dionici možete nešto učiniti. Često čujem da žene trebaju pristup, pristup i pristup. One koje imaju pristupa, mnoge od vas ovdje u ovoj prostoriji zaista mogu održati, e, e, odigrati svoju ulogu da se E, uključe žene u političku raspravu. Dakle, to je moje početno izlaganje, ali naravno veselim se interaktivnoj raspravi. E, zahvaljujem Johani. E, prije što dam riječ gospođi Magalan, želim dobrodošlicu gospođi Marin Nojčel iz skupini Zemetija iz ženske, ženske skupine SPD-a. A sada Carmen Magalan. Ona je iz e, e, ženskog angažmana žena za mir i slobodu. Ja ću govoriti španjolski jer je to moj jezik i udobnije mi je govoriti e, na svom jeziku. Prihvatila sam taj poziv zato što sam željela predstaviti dva slučaja na ovom forumu, a to su dva slučaja koja su u sferi našeg iskustva, a to su Kolumbija i Zapadna Sahara. Mislim da je to izuzetno važno tijelo koje slijedi slučajeve gdje žene sudjeluju u mirovnim procesima. To je i način da damo našu potporu. Kao što smo već čuli od prethodne govornice, postoje mnoga istraživanja koja pokazuju da uključivanje žena u mirovne procese može imati važnu i pozitivnu, e, pozitivan učinak i mnoga istraživanja to pokazuju. To se također odražava u različitim modelima uključivanja. Postoji više načina na koje možete sudjelovati u mirovnim procesima. Postoji jedno istraživanje koje imam e, koji pokazuje, od Marije O'Reilly, koja pokazuje kvalitativne i kvantitativne informacije. Vidjeli smo učinak u smislu trajanja mira koji je dogovoren. Dakle, jedan e, sporazum ima 35% više vjerojatnosti da će trajati 15 e, godina ako žene sudjeluju u oblikovanju tog mira. Također, pitanja o kojima se raspravlja su šira, e, uključuju E, rodnu, perspektivu, ali to nije sve. E, što je to politika žena? To je politika, to je sve. Dakle, ne postoji neka posebna politika, jedan, jedan mali ugao u koji možemo ići i baviti se politikom. I jedno od najvažnijih postignuća je bilo e, poticanje e, okončanja Također znamo iz mnogih istraživanja da mirovni procesi idu dalje od samog prekida vatra i vatre i e, crtanja granica. Oni imaju učinak i na temeljima za mir i oblikuju strukture društva. Želim e, spomenuti slučaj Kolumbije. Koliko znate, proces, e, mirovni proces u Kolumbiji je e, bio jedan od najuspješnijih ovih godina. To znači da 2008. ja sam bila pozvana zajedna u jedan proces pomirenja koji je bio prvi korak prema uspostavi mira u Kolumbiji. Sjedili smo oko stola s još desetak ljudi i samo jednim, e, jednom predstavnicom e, žrtva, žrtve, ženske žrtve. Ja sam bila tamo. E, španjolska vlada me pozvala tamo da govorim o rezoluciji 1325. Proces u koji su uključene e, Kolumbike je bio uzoran. One su se okupile, postigle sporazum i uz potporu međunarodne zajednice uspjele su se uključiti u mirovni proces, započele pregovore. E, bio je jedan, e, jedna povorka za mir 90. godina prošlog stoljeća. Isto tako, rezolucija 1325 je pomogla da se više žena uključi u mirovni proces. E, to je unijelo e, rodnu perspektivu u sve dijelove sporazuma. Neki dijelovi su revidirani. Postoje mnoge ženske organizacije koje su se jako trudile za to, kao i međunarodna zajednica. Dakle, e, nekoliko vlada i španjolska vlada se obvezala i to je dovelo do mirovnog sporazuma. Međutim, prije toga e, žene su se su organizirale dva nacionalna sastanka na vrhu E, uglavnom naslov je bio mi sudjelujemo, mi odlučujemo, ne želimo biti objekti e, nekog e, pakta, nekog sporazuma, nego subjekti, želimo odlučivati o tome. I na tim nacionalnim sastancima na vrhu mi smo vidjeli što sve možemo postići. Prethodna istraživanja su provedena. Prvo je ženska istina to je e, provela e, jedna organizacija u Kolumbiji e, žena koje su žrtve oruženih sukoba. Metodološki je to bilo uzorno istraživanje i komisija za istinu, to su ljudi koje vidite ovdje na slici, oni e, zajednički zastupaju, dakle imamo 50% žena, 50% muškaraca. cuyo nombre ahora no lo tengo aquí, pero es mm, bien. E, tu je i jedna žena koja je e, predstavnica jedne jezuitske organizacije. E, mislim da treba spomenuti ovaj slučaj jer uspješni mirovni sporazumi su ugroženi. Oni su e, ugroženi zato što trenutna vlada e, ne podupire mirovni proces. Postoje dva tijela. Prvo je jurisdikcija za mir. Prije mjesec dana kolumbijski predsjednik je rekao da će se e, da će promijeniti šest članaka zakona posebne jurisdikcije, ali sudac, e, sutkinja je rekla da će nastaviti rad suda. A posebni mirovni sud je zaista izuzetno važan. Još jedno pitanje koje je ugroženo jest e, je nastavak rada Komisije za istinu, a to nas mora sve brinuti, zato što je cijela međunarodna zajednica bila uključena u taj sporazum i poduprla ga i zato dolazi u pitanje sada autoritet i vjerodostojnost međunarodne zajednice. Ne smijemo ih ostaviti same. Slika koju ovdje vidite je na na jednoj od najudiljenijih mjesta. Trebate proći preko rijeka, morate slijediti neke divlje putove koji su u vrlo lošem stanju. Mnoge, mnoga od tih mjesta e, su dostupna samo pješice. Međutim, e, ne smijemo ih ostaviti same. Ako mogu e, u ime njih e, napraviti da se čuje njihov glas, onda sam nešto učinila. Ja govorim u ime tih ljudi i nadam se da će međunarodna zajednica nastaviti slijediti e, i poštovati sporazum i navesti kolumbijsku vladu da poštuje taj sporazum. Mi smo posjetili neke od mjesta gdje bivši gerile žive i oni su rekli da nemaju akreditaciju ni pravni status. Isto tako ne postoji kvalitetna zdravstvena skrb. Još jedna gerila postoji u, e, Kolumbiji, e, ILN, i u raspravi s njima i u svjetlu e, primjera koji je da, dala vlada, E, vrijeme prolazi. Will e, for Europe je Europskoj komisiji e, podnijelo ovo pismo. A sada ću skočiti na zapadnu Saharu. To je jedno, područje u kojoj još, još uvijek se odvija dekolonizacija 1975. E, kada je e, pala, palo, e, pao diktator, to područje je predano i sada ljubi, ljudi od onda žive u kampovima za izbjeglice. Saharske žene isto tako traže sudjelovanje i raspravu između Maroka i fronta Polisaro. U prosincu 2018. saharske žene e, e, iz španjolske organizacije su otišle u Ženevu i predale pismo posebnom izaslaniku e, posebnom izaslaniku glavnog tajnika za zapadnu Saharu. Naravno, stranke razgovaraju jedna s drugom, ali moramo vidjeti kako će to završiti. Želimo podržati žene mirotvorke, moramo jačati njihove glasovi i njihovu mogućnost da djeluju. To je i način da e, na neki način e, potaknemo profil e, žena mirotvorki u E, povijesti i izgraditi feministički pa, e, pacifistički pokret jer e, sve pacifisti koji su su i feministi, ali naravno nisu svi feministi pacifisti. Ja sam fizičarka i Newton je rekao ako vidim, ako vidim dalje, to je zato što stojim na, e, na ramenima divova, a naši divovi su jedna genealogija žena koje su bile mirotvorci i zato moramo educirati buduće generacije. To je jedna skupina koja se sastoji od inovatora, intelektualaca, pacifista, koji su rođeni 1915. E, godine kada je ustanovljen, odnosno osnovan ženski međunarodni kongres. I zato želimo izgraditi jedan ženski pacifistički pokret i mislimo da mir nije samo sigurnost, iako je sigurnost također važna. Hvala. Hvala lijepa gospođi Carmen Magalona. Sada bih željela dati riječ gospođi Lauri Davis koja je viša suradnica u Uredu za ravnopravnost polova, mir i sigurnost EPLO-a. Hvala lijepa. Zahvaljujem odboru FEM na pozivu. Govorim dakle u ime ureda e, za europski, e, europsku izgradnju mira. E, radi se zapravo o tijelu koje ukuplja 39 različitih organizacija i bavi se rješavanjem nasilnih sukoba. Evo upravo prošlog petka smo organizirali sastanak i dijalog s organizacijama civilnog društva gdje su sastankom predsjedali EPLO i Europska komisija 15 žena medijatora iz Libije, roga Afrike, e, Srednje Afrike i Ukrajine, uključujući i članove naše inicijative za rješavanje kriznih situacija, okupilo se kako bi razmislili o tome kako se odmaknuti od stereotipa i kako osigurati da Europska unija dalje bolju podršku ženama medijatoricama. I stoga želim zapravo usredotočiti svoje izlaganje upravo na ulogu žena kao medijatorica, a ne toliko na opću sliku izgradnje mira. Jedno od mojih polazišta, e, s obzirom na to da govorim nakon e, dvije zaista snažne osobe, e, povezano je s onime što su prije mene već rekla Joana i Carmen, a to je naime da jedan od najsnažnijih dijelova svjedočanstva žena koje su radile na najvišoj diplomatskoj razini, a isto tako i na terenu, zapravo se odnosi na to da žene u velikoj mjeri sudjeluju u medijaciji i da se zapravo javno o tome malo čuje, iako se privatno tu inicijativu jako hvali. I mislim da eh, i parlament zapravo treba u većoj mjeri stavljati u prvi plan te žene koje rade u nekim od najtežih okruženja u svijetu kako kako bi e, polučile mir. Jedna od žena je rekla, pa gledajte, mi smo samo napravili što je trebalo napraviti, tek smo kasnije otkrile da se zapravo to svodi na medijaciju i to nas dovodi do druge točke, a to je da vrlo često e, se rukovodimo prilično rigidnim i zastarjelim pojmovima što je to medijacija, definicijama pojma medijacija. E, spašavanje života, izgradnja mira koji žene obavljaju u zajednicama diljem svijeta svakoga dana zapravo su nešto drugo. Neka od e, ostalih svjedočanstava koje smo čuli od sudionica tog sastanka e, usredotočile su se na važnost e, rodnih uloga u društvu. Johana je također govorila o nekim od ograničenja s kojima se žene suočavaju i ja bih zapravo željela prenijeti neke od komentara koje smo imali prilike čuti na sastanku, a to smo i jučer predstavili visokoj predstavnici. govorimo o ograničenjima i načinu na koji su ta ograničenja prevladana. Možda jedno od najvažnijih jest to što medijatori se sebe opisuju kao snažne u svojoj slabosti. Naime, uloge po spolovima u zemljama zahvaćenima sukobom vrlo otežavaju muškarcima da pronađu na neki način prozor, priliku da počnu razgovarati o izgradnji mira i upravo žene mogu dati priliku da se započnu takvi razgovori i upravo one su najčešće pokretači takvih razgovora. Međutim, jednom kada zaračene strane krenu sa razgovorima, žene se vrlo često isključuje jer sukob je muška stvar i smatra se da žene nisu više važna stavka u njemu. I imamo prilike vidjeti da kada se govori o sklapanju sporazuma slijedom pregovora na visokoj razini eventualnoj podjeli uloge, da su tu žene još isključenije zato što zapravo muškarci žele biti ti koji su u prvom planu vezano uz rezultate koji su postignuti slijedom pregovora i toga trebamo biti svjesni na globalnoj razini. Također, imali smo prilike vidjeti da kada su medijatorice uključene u proces medijacije, one zapravo u taj proces unose malo drugačiju perspektivu onoga što se u društvu događa i što je na terenu potrebno i možda to možemo sažeti tako da kažemo da se govori o sigurnosti sa ljudskim licem, a ne samo o sigurnosti per se. Žene vrlo često zapravo omogućuju uključenje svih u mirovni proces, a nije mirovni proces pod dominacijom samih zaračenih strana. E, žene također donose i razumijevanje društva unutar kojeg ljudi funkcioniraju. Žene s kojima smo razgovarali iz Jemena rekle su da su zapravo imale mnogo više autoriteta u e, plemenskom uređenju Jemena nego u modernom Jemenom. I govorili su zapravo o tome na koji način se mogu tradicionalni oblici medijacije prilagoditi novo nastaloj situaciji jer zapravo u nekim um, netradicionalnim oblicima medijacije žene već imaju prilično snažnu ulogu. U određenim zemljama, primjerice u Ukrajini, medijacija je gotovo isključivo ženski posao, među ostalim zato što se jako slabo plaća i mnogi u društvu to vide kao hobi, a ne kao nužni zadatak koji treba eh, obaviti kako bi se izgradilo nužno povjerenje među zaračenim stranama. Jedna od stvari koje su nažalost istinite u mnogim okruženjima također je da zapravo žene e, medijatorice se vrlo često nalaze u situacijama kojima ih se zastrašuje i kojima im se prijeti. Vrlo često se prijeti njihovoj sigurnosti, također e, im se ciljano zastrašuje e, smrću ili silovanjem, što je možda tipično i za rod, njihov spol, ali isto tako im se prijeti osramočivanjem njih samih, njihove reputacije, njihove obitelji zbog posla kojim se bavi. Jedan od izazova s kojima se moramo suočiti u svijetu društvenih medija jest također također izazov manipulacije slikom medijatorica u javnosti, što je također nešto što može dovesti u opasnost i samu medijatoricu, ali isto tako i njezinu obitelj i širu zajednicu u kojoj djeluje. Jedna od stvari koja se pojavila kao i u bilo kojem drugom procesu izgradnje mira jeste zapravo važnost zajednice koliko i e, zaračenih strana. I zapravo se govori o tom dugoročnom povjerenju, izgradnji povjerenja. E, nema razloga zašto bi žene bile manje sposobne e, izgrađivati e, život u zajednici nego muškarci. Što više e, čuli smo zaista osim ekstremnih primjera i neke vrlo pozitivne primjere načina na koji se to može činiti. Johana je zapravo jako dobro pokazala ono svojom skicom e, kakva je situacija i na to se želim vratiti. Trebamo priznati da medijatorice često imaju čitav niz dodatnih odgovornosti kojima se moraju baviti, a ne samo to da obično u vrlo kratkom roku po danu ili po noći u najnezgodnijem vrijeme moraju sudjelovati u procesu medijacije i odraditi posao koji se odnosi na medijaciju. To je odgovornost prema obitelji, ali isto tako prema zajednici i poslodavcu. I nije baš lako e, dobiti slobodno primjerice na e, stalnom radnom mjestu kako bi se žena posvetila e, pod procesu medijacije. Kada govorimo o sastancima, nekoliko žena je primjerice na ovom našem okupljanju istaknulo da se vrlo često zna dogoditi da se sastanci organiziraju namjerno vrlo kasno večer kako bi se ženama otežalo da na njima sudjeluju, ali one uvijek nekako pronađu način da se to ipak e, ostvari. Mi smo slijedom tog e, zajedničkog sastanka koji smo održali prošli tjedan iznjedrili nekoliko preporuka koje bismo želi dati Europskoj uniji, ali i globalnoj zajednici načalno. E, željela bih reći još i nekoliko stvari vezano uz zaključke koje je Europsko vijeće donijelo u prosincu. Mi zaista E, podržavamo snažni naglasak koji je stavljen e, u tim zaključcima vijeća i u strateškom pristupu na snažnije sudjelovanje žena u procesu medijacije. Također podržavamo akcijski plan na kojem se trenutačno radi kao što je slučaj sa svim politikama, ali posebice s politikama koje su povezane s rezolucijom 1325. Johana je zapravo o tome govorila. Ovo je možda jedno od pitanja o kojima se najviše govori, ali po kojem se najmanje radi. I upravo je zato važno da u svim aspektima djelovanja Europske unije, posebice onome što radi Europska služba za vanjsko djelovanje, bude stavljen naglasak na to. I nadamo se da će ovaj odbor također e, budno bdjeti nad time da se akcijski plan zaista provede u djelo. Osim toga želim e, spomenuti još neke aspekte koji se e, spominju i u akcijskom planu, odnosno njegovom prijedlogu, a i u strateškom pristupu. Izuzetno je važno da Europska unija bude primjer uključivosti to nije samo stvar toga da žene trebaju biti pregovarači. Radi se i o tome da na svim razinama pregovaračke diplomacije postotak uključenih žena treba biti veći. On je trenutnočno u potpunosti neadekvatan. Europska unija mora poslužiti se svojim pregovaračkim timovima kao modelom koji se može imitirati. I to zbog dva razloga. Zato što je kao prvo taj tim e, izgledno mnogo kvalitetniji ako u njega budu uključene i žene jer kao što je Johana rekla nije baš pametan pristup da samo 50% populacije uključite u rješavanje problema ali to je zato i što e, će zapravo i uključivanjem žena iako možda Europska unija ne sudjeluje baš u svim mogućim procesima, se dati ženama podrška, ali Europska unija i bez izravnog sudjelovanja daje veliku podršku kako na visokoj razini, tako i na terenu u različitim procesima i posebno se stoga e, traži od Europske unije da zapravo ispuni ovu kvotu o kojoj govorili su Ujedinjeni narodni od 30% udjela žena u pregovaračkim timovima u svim e, stranama, što bi zapravo trebao biti jedan od uvjeta koji treba ispuniti da bi se dobila podrška Europske unije. Što se tiče medijalnosti medijatora ili medijatorice kao profesije. Važno je da se to percipira kao profesija i kao među ostalim i poslovna prilika. Veliki dio zapravo cijele te priče jest i to da žene, iako dobivaju možda edukaciju, nisu svjesne svih prilika koje im se pružaju. na kraju još jedna stvar koja je izuzetno važna za nas, za civilno društvo u svim oblicima kreiranja mira, ali posebice u medijaciji, to je zapravo jedna solidna analiza E, pitanja koji su vezani uz ravnopravnost spolova. Ako govorimo o ljudima, govorimo o ravnopravnosti spolova, govorimo o određenim procesima u društvu. Niti jedan pregovarački proces ne može imati uravnotežen ishod ako ne razumijemo dinamiku moći i odnos e, spolova u društvu. I stoga se uistinu nadam da će to među ostalim biti zadržano u akcijskom planu u obliku u kojem je tu i da će biti provedeno u praksi. I na kraju nekoliko riječi vezano uz e, e, neka druga razmišljanja koja su spomenuta. Medijacija e, jest nešto što uzima veliki danak, ne samo vezano s fizičko, već isto tako vezano uz duševno zdravlje i izuzetno je važno da imamo priliku pružiti ženama mogućnost da se od toga oporave. Medijatori često imaju zapravo za to posebno određena mjesta gdje se mogu oporaviti u duševnom i u fizičkom smislu od procesa medijacije. Takva mjesta moraju biti dostupna i ženama. Također, način na koji se prikazuju muškarci i žene u medijima, u javnosti, nešto je što može dovesti do promjene stereotipa. I zato bismo željeli da Europska unija podrži medijske projekte koji mijenjaju stereotipe vezano uz uloge u društvu muškaraca i žena. E, način e, da se to postigne e, među ostalim je i uključivanjem žena u visoku razinu pregovaračkih medijacijskih procesa, a do toga se može doći i zahvaljujući snažnjoj potpori medija. I na kraju bih zapravo željela završiti onime s čime sam počela, a to je zapravo e, javni nastup i javna slika e, o medijatoricama. Žene su to koje se neće same gurati e, u prvi plan, žene su to koje su skromne, hrabre i radišne i upravo zato molim ovaj odbor da pomogne u tome da se osnaži profil žena, medijatorica, da pokažemo da smo ne samo uz njih, već isto tako da one žene koje trenutačno naporno rade izvan oka javnosti dobiju priznanje koje zaslužuju. Hvala vam lijepa. Thank you very much, Ms. Laura Davis. And... gospođi Lauri Davis, a sada dajem riječ gospođi Katarini Kruhonja, koja je osnivačica Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Izvolite. Uh, Dobar dan, dame i gospodo. Kao prvo, Želim vam zahvaliti na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam dobila ovu priliku da vam se obratim i što sam dobila priliku da s vama razmijenim i vlastita razmišljanja o tome kako izgraditi kulturu mira, te o tome kakva je uloga žena u izgradnji kulture mira. Rekla bih da je to danas mjesto između očaja i nade. Ja dolazim iz Hrvatske većinom ću vam govoriti o vlastitim iskustvima, iskustvima koje sam stekla uključivanjem u e, izgradnju mira tijekom rata i nakon rata ali e, istovremeno i o svojim iskustvima i iz prijateljskih kontakata koje imam dilje regije kad je rat započeo u hrvatskoj u samom tom trenutku e, moglo se već reći da živimo u nasilnom i u turbulentnom dobu i ja sam se zapravo našla u situaciji da se danas pitam, kao što sam se pitala i prije 20-25 godina, može li nenasilje prevladati nad nasiljem? I to je pitanje koje si postavljam kao europska građanka, ali ne samo kao europska građanka, već i kao e, hrvatska građanka, kao građanka regije Zapadnog Balkana, koja je imala iskustvo nasilja rata u svojem životu. I nije to nikakvo novo pitanje. To je zapravo pitanje koje je na neki način afirmativno načelo na kojem su mnoge žene koje su danas ovdje s nama utemeljile svoje djelovanje kao aktivne građanke. E, zajedno smo 90. godina vidjeli značajne i smislene načine kako izgraditi e, mirne odnose usred rata. Danas, 25 godina nakon tog događaja u Hrvatskoj, u regiji, ali mislim isto tako i u Europi, razmišljamo kako graditi e, mirnodopske veze priča Europe, a posebice e, danas u Europskom parlamentu, e, nama je inspiracija. Inspiracija nam je kao mirovni projekt. Mi smo zapravo iz naše regije upućivali pogled prema e, Europi i e, to je bilo mjesto kojem smo željeli pripadati. Ja sam na svojem putu prema miru imala veliku čast raditi sa najrazličitim ženama, sa feministicama, e, onima koji su se borile za zaštitu okoliša, koje su bile članice mirovnih pokreta i ateistkinje i vjernice kao što sam i sama. E, imala sam prilike raditi sa ženama koje koriste međuvjerski dijalog kako bi zapravo radile na konkretnim pitanjima koja se vrte oko mira i pravde. Naš i njihov aktivizam e, uvelike se razlikuje od vrlo snažnog e, proturatnog djelovanja, proturatnog pokreta e, žena u crnom u Srbiji. Radi se o možda nevidljivoj, spontanoj, ali ključnoj ulozi žena u posljeratnom razdoblju u izgradnji međusobnog povjerenja u zajednici. Naučila sam mnogo i o ulozi nastavnika u školi i u lokalnim zajednicama u izgradnji mira. E, žene, e, borci za ljudska prava, mirovni aktivisti, bave se različitim pitanjima e, koja su bila važna u prošlosti, ali isto tako i danas. Primjerice, bave se za to da se ispoštuju prava žrtava, žrtava silovanja ili prava nestalih u ratu. Danas nova generacija žena E, se sve snažnije angažira u političkoj borbi protiv različitih oblika nasilja i u našoj regiji ja bih rekla da je to mnogo snažnije zbog posljeratne situacije koja je nastala. Tijekom rata i odmah nakon rata u regiji iz koje ja dolazim došlo je do podjele našeg društva. Rad ga je podijelio toliko brzo da čak nije niti bilo moguće e, uspostaviti nekakvu zajedničku platformu za mirovni pokret. Tako da naša nastojanja u izgradnji mira su zapravo bila odvojena nastojanja. Međutim, naš doprinos izgradnji mira bio je međutim u tome da smo ipak pronašle način da otvoreno komuniciramo da njegujemo komunikaciju, da zajednički radimo na eh, vrlo neizravan način putem eh, izgradnje mreža eh, u cijeloj regiji i zaista uvijek smo imali nekakve regionalne aktivnosti koje su proizlazile iz različitih regionalnih inicijativa kao što je primjerice regionalno povjerenstvo za uspostavljanje istine o žrtvama rata i slično. No tijekom svih tih eh, situacija mi nismo uspjele <laughs> zaustaviti sam rat, nismo značajnije utjecale na tijek eh, ratnih zbivanja. No ja mislim da je naš doprinos miru a većina aktivista u borbi za mir bile su žene, da je naš doprinos zapravo doprinos e, utemeljivanju vrijednosti na kojima se demokratsko društvo može izgraditi. Izgradnja mira, nastojanja u izgradnji mira u regiji, dovela su do udaranja temelja na kojem se mir može graditi. to je zaista potrebno danas e, raditi zajedno. Ja sam toga i kako svjesna. Moramo raditi na tome da očuvamo i unaprijedimo europski mirovni projekt, ali isto tako da osiguramo mirna društva i spriječimo sukob u politički nestabilnom susjedstvu e, kao što su primjerice Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Još uvijek trebamo preventivno djelovati. No kad razmišljam o tome danas, čini mi se e, da je to zapravo na određeni način vrlo slično situaciji koju smo imali tijekom rata ili odmah nakon rata. E, očajnički ponovno tražim nadu. A ja također mislim da i Europa e, sebi postavlja to isto pitanje E, i o njemu mora razmisliti. Nije to samo pitanje koje se postavlja u našoj regiji, već i u Europi. Željela bih s vama podijeliti e, neke e, čvrste točke na kojima se temelji moja nada. Jedna je povezana s globalnom situacijom. Tako da mi je jako drago vidjeti da postoji e, zajedničko globalno prepoznavanje potrebe za izgradnjom mirnog društva i da je to zapravo poluga za izgradnju održivog razvoja. Agenda Ujedinjenih e, naroda za razdoblje od 2030. godine kaže da nema održivog razvoja bez mira, niti mira bez održivog razvoja i članak 4.7 e, posebice govori o obrazovanju e, za održivi razvoj i održivi način života, ljudskim pravima, ravnopravnosti spolova, promicanju kulturnog mira, kulture mira i nenasilja. Nedavno izvješće Svjetske banke i un dakle putevi za mir, Pathways to Peace, for Peace, potvrđuje da zapravo prevencija djeluje dakle nastojanja u području obrazovanja, eh, ekonomskog i društvenog razvoja, području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, demokratskog sudjelovanja, razumijevanja i tolerancije, slobodni protok informacija i međunarodni mir i sigurnost mogu poslužiti za izgradnju kulture mira. A sada dajte da se vratimo ponovno na razinu društva i i, i upoznamo se, sa, sretemo se sa ženama tamo gdje su one danas, gdje smo svi mi danas. još jedno uporište moje nade, da tako kažem, jest iskustvo koje nosim u srcu i u umu iz rata. Ja sam jedna od osnivačica Centra za mire, nenasilje i ljudska prava u Osijeku i osnovali smo ga u Hrvatskoj usred rata. E, naučili smo i moje iskustvo pokazuje da je moguće, da je moguće graditi mir usred rata. I zapravo razmišljam o tom iskustvu i danas i što to zapravo znači za nas danas u Europi i kako je do toga došlo. Dakle, mala skupina ljudi, koje su većinom bile žene, počele razmišljati o tome da bi rat trebalo zaustaviti, da ga trebamo spriječiti ili i vrlo brzo smo shvatile da mi nemamo moć da to učinimo. Međutim, onda smo počele razmišljati o tome da odgovorimo na jedno drugo pitanje. a to je kako društvo želimo u budućnosti nakon što rad završi. Gotovo dva mjeseca smo razgovarale o tome i otkrile smo da bismo željeli društvo koje je otpornije na nasilje. Da želimo društvo koje ima snažnije kapacitete za nenasilje i rješavanje problema i nepravde putem nenasilnih načina mi smo definirale mir ili zapravo održivi mir kao dinamično stanje neprekidne izgradnje poboljšanih odnosa i rad u smjeru e, postizanja veće pravičnosti, uključivosti, suradnje i e, uključenosti u ekonomskoj, društvenoj i kulturnoj sferi. Radilo se zapravo zaista o izgradnji kulture mira, radilo se o viziji razvoja kulture mira. U tom trenutku mi to nismo znale, ali ono što je važno jest da smo željele, odnosno pitale smo se kako bismo mogle testirati tu svoju viziju u stvarnosti u tom trenutku. A to je bilo usred rata. I otkrile smo da to jest moguće. Postalo je moguće i pronašli smo zapravo, e, izdvojili smo neka vrlo jasna načela koja su nam omogućila da vidimo na koji način najranjiviji, dakle izbjeglice i prognanici se zapravo mogu oduprijeti kršenju ljudskih prava unutar vlastite zajednice. Shvatili smo da je potrebna otvorena e, komunikacija među civilima i s obje strane a isto tako smo shvatili da moramo na tom putu sa sobom povesti i lokalnu zajednicu, naravno, ali isto tako i lokalne vlasti. Evo samo za kraj dvije dodatne rečenice. Bilo nam je važno postaviti pitanje ne samo što, već i kako. Kako raditi? Na koji način možemo um, riješiti e, i razriješiti dakle e, tu kulturu mržnje, nepovjerenja i nasilja i graditi kulturu razumijevanja mira i suradnje. E, radile smo u svojoj regiji i to je zaista bio možda najuspješniji mirovni proces e, kada pogledate kako je istočni dio Hrvatske reintegriran u e, teritorij Republike Hrvatske pod kapom UN-a e, bez nasilja, mislim da smo mi dale svoj doprinos tome radeći na terenu. I kada pogledam to iskustvo, zaista mislim odnosno razmišljamo o tome na koji način možemo zamisliti Europu u budućnosti i zamisliti Zapadni Balkan u budućnosti, te što bismo trebali danas učiniti odnosno kakav bismo osjećaj danas trebali imati o stvarnosti budućnosti koju želimo imati. Hvala lijepa Katarini Kruhonja. Sada dajem riječ e, doktorici Kristini Bah koja radi na Londonskoj školi ekonomije i političkih znanosti, e, koja je autorica studija o kojoj će reći nekoliko riječi. Zahvaljujem odboru FAM na organizaciji ovog saslušanja i na prilici e, da se provede istraživanje o ulozi žena u mirovnim procesima. Ja sam pod dojmom žena koje su malo prije govorile i moram vam reći da je moje putovanje mirovnim procesima krenulo kada sam se rodila. Rodila sam se u obitelji e, vojnih osoba e, i moj je otac danas ovdje danas umirovljeni vojnik, a u vojsci su radili i većina članova mojih obitelji. Moje mirovno putovanje vezano je uz promicanje kulture mira i uključivanja žena u uloge kroz koje mogu promicati mir u društvu. Danas e, smo pripremili i za vas materijale koji su radna verzija i ako želite da neke informacije budu uključene u to molim vas da mi se javite nakon e, ove prezentacije. Prezentacija će trajati 10 minuta, tako da se odmah ispričavam ako ću neke stvari izostaviti. Naime, nemam dovoljno vremena da sve pokrijem. Želim se baviti trima temama koje su istaknute u ovom izvješću, a to je stanje oružanih sukoba na globalnoj razini, žene u mirovnim programima i uključenje uključivanje žena u mirovne procese i prijelazne e, procese, posebno s naglaskom na Ruandu i Siriju. Sada bih krenula. Što se tiče sukoba na globalnoj razini, znamo da se mirovna situacija u proteklih desetak godina znatno pogoršala. Situacija je sve složenija, sigurnost ljudi sve ugroženija, a ratovi su sve duži, sve kompliciraniji i povezani sa velikim izazovima poput klimatskih promjena i međunarodnog organiziranog kriminala. Prema programu prikupljanja podataka o oružanim sukobama diljem svijeta porastao je broj državnih sukoba, a i nedržavnih sukoba. 2018. godine 68,5 milijuna osoba je e, raseljeno iz svojih domova zbog rata ili nasilja. Prema Štokholmskom znanstvenom institutu 1,3 trilijuna e, dolara 2018. godine utrošeno je na vojne sukobe, a od 2014. do 2018. imamo 7,8% više e, e, sredstava koje su na to utrošene. Rusija, Francuska, Njemačka i Kina izvoze najveće količine oružja i 75% oružja od 2014. do 2018. U drugom dijelu izvješća naglasak stavljamo na žene u mirovnim procesima. Prema 13.25 e, e, rezoluciji UN-a žene e, doprinose globalnim dinamikama moći i program za žene E, želi uključiti žene na smisleni način, prepoznati utjecaj rata na žene i djecu, poziva na snažne mehanizme zaštite žene i e, djece e, u sukobima i mjere sprječavanja sukoba te mainstreaming e, politika ravnopravnosti spolova kada je riječ e, o opravku i o humanitarnoj e, pomoći. Nakon rezolucije 75 akcijskih planova je stupilo na snagu u različitim zemljama svijeta, a to je i nešto što poziva na odgovornost u zemljama koje nemaju nacionalni akcijski plan. NVO-ovi poput inicijative za žene u Turskoj preuzele su vodstvo u osmišljavanju nacionalnog akcijskog plana u nadi da će vlade njihovih država to uzeti u obzir. Međutim, većina akcijskih planova nedovoljno um, analizira um, to kako se sredstva utrošena na vojsku i oružje odražavaju na žene i djecu. Kao što smo rekli, e, imamo vodeće sile u e, trgovini oružja. Žene se uključuje u e, vanjske i unutarnje aktivnosti, a treba ih se uključiti i u e, takve aktivnosti u Saudijskoj Arabiji. U trećem dijelu izvješća naglašava se uloga žena u mirovnim procesima. Što se tiče završavanja sukoba, pregovarači kad kada mogu postići e, e, situaciju koja je dovoljno sigurna da bi se civili vratili e, kućama i da bi se nastavilo sa gospodarskim aktivnostima. Kada nema vojnog oružanog sukoba, to ne znači e, da se ne treba ništa činiti na dugoročnim ciljevima mira. Mirovni proces je nešto e, što treba uključiti sve strane. Međutim, nakon pet godina obično svi mirovni sporazumi propadaju. Doktor Sonders govori o tome kao o mreži diplomacije, medijacije, dijaloga, službenim i neslužbenim kanalima, što može dovesti do trajnijih rješenja nakon nasilnih sukoba. Kada su žene uključene u mirovni proces, 20% je veća vjerojatnost da će sporazum važiti barem dvije godine, a 30% veća vjerojatnost da će sporazum trajati barem 15 godina. Međutim, žene još uvijek nemaju strateške uloge i sistematski ih se isključuje iz važnih uloga koje na njih imaju utjecaj. Od 2015. godine, kada smo imali 2% eh, medijatora, 5% potpisnica i 8% pregovarača u mirovnim procesima. Žene dugo predstavljaju vođe eh, u različitim nevladinim lokalnim aktivnostima koje su važne za čuvanje prekogranične pravde, mira i pomirbe. Povezivanje pomirbe je izuzetno važno za pregovarače kanali za komunikaciju važni su i za timove pregovarača kada je riječ o najvažnijim pitanjima za lokalnu zajednicu. Kao službeni medijatori, pregovarači, e, izrađivači politika i tako dalje, žene mogu zagovarati pitanja koja nisu vezana samo uz vojna pitanja. Recimo zdravstvo, socijalno i psiho pomoć, rješavanje pravnih e, prepreka, predrasuda i uključivanje tih tema u mirovne sporazume. Žene uz to mogu riješiti i pitanja koja uzrokuju nasilje, a to su podjele i nasilje i nejednakost u društvu. Važno je znati da uključivanje žena zbog uključivanja ne dovodi do sveobuhvatnog mirovnog procesa Ulaganje u inkluzivan okvir i uključivanje žena vjerojatnije će dovesti do stvarne zastupljenosti žena u zajednicama. Participatorni um, model uključuje i mlade i žene i starije i djecu, a time se jača odgovornost prema političkim procesima. Nadalje, sudjelovanjem u vlasti je nešto što ženama katkada nije na raspolaganju, posebno one koje prosjeduju protiv e, vlasti. I ja bih za kraj istaknula dva istraživanja koja sam spomenula u e, svom istraživanju. Ruanda i Sirija. Nakon genocida u Ruandi 1994 došlo je do situacije u kojoj su 70% populacije činile žene. Krenulo se s mjerama rehabilitacije i izgradnje zemlje iznova. Vlada je kao prioritet postavila obrazovanje žena i uključivanje žena i djevojaka. 2003. naglasak je stavljan na nacionalno jedinstvo i uvedena je kvota za žene od 30% u svim eh, tijelima vlasti. Žene su lobirale u vladi i založile se za to da sudjeluju u sastavljanju novog ustava. Poboljšano uključivanje žena danas se smatra najvažnijim doprinosom Ruande jednakosti spolova. 2000 godine 48% tom parlamenta činile su žene, a u međuvremenu se to povećalo na 64%. No, napredak žena u političkom prostoru nije eh, doveo do savršenog društva jer su ugrožene sloboda medija, eh, djelovanja civilnog društva i tako dalje. Što se tiče Sirije, Asadov režim 2011. u krvi je ugušio protuvladine prosvjede i sada imamo napade na civile, nestanak građana i široko rasprostranjena mučenja. Velik broj Sirijaca morao je biti raseljen, a velik broj je i prognan u susjedne zemlje štetne posljedice su posebno izražene kod žena i djeca. Preko noći neke žene su postale glava obitelji budući da im je partner ubijen, nestao ili se pridružio režimu ili nekim drugim vojnim postrojbama. Uništavaju se društvene mreže, tkivo i to je nešto što još više dovodi do otežanog položaja žena koje su sada osjetljive na iskorištavanje i seksualno iskorištavanje i ugrožavanje. žene e, sada se uključuju u seksualne aktivnosti zbog preživljavanja, prerano ulaze u brak i tako dalje. Mirovni proces nikada nije u potpunosti zaživio. Je, e, a u UN-ov mirovni proces uključene su žene. U političkom smislu žene se želi uključiti u rad na kontroverznim pitanjima, u e, dostavu humanitarne pomoći i ostale aktivnosti kojima na putu stoji e, sirijska vlast. Bez obzira na prijetnju kidnapiranjem ili nasiljem sirijske žene ipak predvode borbu za prekidom vatre, dostavom hrane i lijekova i sudjeluju u nenasilnim prosvjedima. Način na koji se bavimo pravdom i mirovnim procesima i način na koji uključujemo sve aktere uključuje na to kako se društvo može ponovno izgraditi. U dugoročnom smislu treba riješiti dinamiku moći koja njeguje nasilje i zapostavlja žene koje bi trebale sudjelovati u pravednijem i mirnijem društvu. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ zastupnicima. Izvolite. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das waren ja sehr interessante Ausführungen. Gospodina, gospođa Nojšul, izvolite. Hvala. Ja sam pod eh, dubokim dojmom ovoga što smo čuli. U Zapadnoj Sahari se radi na eh, sporazumu u kojemu sudjeluje i Marokom. imali smo teškoća sa uključivanjem žena. Imam pitanje za vas. Možda bi mi na to mogla odgovoriti gospođa koja je imala izlaganje o zapadnoj Sahari. Što se tiče trgovinskih sporazuma, u doba mira mogu li postojati neki obrazovni programi ili programi osposobljavanja koji bi se čim krene mirno razdoblje mogli početi provoditi. Kada je riječ o trgovinskim odnosima, treba razmišljati o interesima građana, posebno žena recimo u zapadnoj Sahari, a to se ispušta iz vida. Kako uključiti žene u svakodnevne procese i aktivnosti kako bi zaživjeli trgovinski odnosi i sporazumi. Mogu li dakle ti programi biti organizirani kako se radi na mirovnom procesu Može li se to riješiti na neki drugi način? Bilo kako. Hvala, a sada gospođa Biljana Borzan, izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjednice. Eh, drage kolegice i kolege, drage, naše gošće, hvala što ste danas ovdje s nama podijelile eh, svoja znanja koja imate o ovoj tematici. Moram priznati da eh, bih voljela da sve ovo što sam slušala danas sam slušala sa jednim emocionalno prateći ono što vi govorite, dakle osjećajući ono što vi govorite, ali samo suosjećajući. Međutim, ne, ja nažalost dolazim iz dijela e, Europe koji je proživio ne tako davno rat i dobar dio stvari koje su ovdje danas izrečene e, smo mi koji tamo živimo e, doživjeli i proživjeli, tako da je ova rasprava za mene poprilično bila emotivna. Danas iako je prošlo više od twenty godina od rata se na prostorima gdje se ratovalo najviše spominju riječi pravda i istina jer nažalost, još uvijek dobar dio žrtava nije doživio pravdu i da istina izae na vidjelo. ja sam e, bila ili jesam izvjestiteljica europskog parlamenta za rezoluciju o zapadnom balkanu koju smo mi na odboru usvojili prije nedavno, e, no nažalost ne vidim ju još uvijek na dnevnom redu plenarne sjednice, tako da se bojim da bi se moglo dogoditi da konačnici to izvješće ne usvojimo u ovome mandatu, a to bi bila zaista šteta jer se radi o tematici e, koja je vezana za zemlje koje u ovome trenutku nisu članice europske unije ali imaju tu ambiciju dakle e, to su zemlje koje su u različitim fazama e, u svojim pretpristupnim pregovorima e, ili imaju u svom dugoročnom političkom opredjeljenju ulazak u europsku uniju i nama kao europskoj uniji mora biti izuzetno važno o kakvim zemljama se radi i kako im možemo pomoći da one budu e, iako su mnoge od njih e, mnogi građani koji tamo žive doživjeli e, rat i, danas osjećaju posljedice toga rata da im pomognemo da budu da prevladaju različite prepreke koje danas još uvijek postoje i da budu daleko uređenija društva kada bi postigli kriterije za ulazak u europsku uniju. Eh, ja ću se kratko samo osvrnuti o čemu se radi u tom izvješću jer smatram kažem da je ono izuzetno važno i daje dobar primjer eh, što se zbiva u zemljama u postratnom eh, periodu i što se zbiva kada se žene ne uključuju u procese pomirenja. Dobar dio izvješća je općenit, dakle govori o, o osnaživanju žena u stabilizacijskom procesu i rješavanju sukoba, posebno naglašavajući važnost implementacije Rezolucije Vijeća sigurnosti e, Ujedinjenih naroda o ženama, miru i sigurnosti. I ono što također izvješće e, naglašava to je važnost participacije žena na područjima odlučivanja. Dakle, e, to se prvenstveno misli na zastupljenost žena u e, parlamentima, odnosno na, lokalnom nivou, ali tamo dakle gdje se donose e, odluke jer e, nije za očekivati da specifične teme koje se tiču žena a osobito u zemljama koje su pogođene ratom i imaju teške, teške situacije u smislu žena koje su žrtve rata, žrtve silovanja i slično, E, dakle uključiti te žene u procese kako bi e, to ne bi e, bilo to da samo muškarci donose odluke u ime žena, a opet ne treba to naravno biti samo ženska tema jer se radi o pod ženskim stvarima. Također je iznimno važan pristup pravdi ženama žrtvama E, i e, u tom smislu recimo postoje određene i specifičnosti koje smo mi obradili u tom izvješću e, kada recimo govorimo o Bosni i Hercegovini onda se uočava nedostatak mehanizama kako bi se popravio status žena žrtava rata osobito silovanih žena zatim još uvijek nije dovoljno na dovoljno visokoj razini borba protiv e, stigmatizacije takvih žena e, i upravo zbog toga se e, potiče da se, da se u Bosni i Hercegovini napravi poseban zakon koji će se odnositi na žrtve nasilja. Dakle, da to ne bude u okviru Kaznenog zakona pa onda svatko to tretira pomalo na svoj način svaki sudac ocjenjuje kako misli da bi trebalo nego da bude jedan specifičan zakon koji će biti prilagođen upravo e, e, e, žrtvama nasilja što se tiče srbije i kosova u izvješću se osobito potiče dijalog između te dvije države budući da su one i dalje u dosta e, snažnom i izraženom političkom sukobu e, te e, naglašavamo važnost participacije žena pri takvom dijalogu. Što se tiče Makedonije i Crne Gore ističe se važnost, odnosno nedostatak sudjelovanja nevladinih organizacija e, prilikom donošenja odluka a također u svim državama zapadnog balkana se e, uočava e, da financiranje nevladinog sektora se smanjuje iz godine u godinu i što je svakako nešto što nije za pohvalu naprotiv nego je za osudu E, budući da nevladine organizacije podnose jako veliki teret upravo u ovakvim situacijama, dakle kada su u pitanju sukobi e, i kada je u pitanju e, to jedno poslijeratno razdoblje u kojem one dakle mogu dati veliki doprinos o kojem je govorila i gospođa Kruhonja. Mislim da je gospođa Davis govorila o važnosti obrazovanja. Ono što se uočava u zemljama zapadnog Balkana jest da su nažalost i dan danas škole etnički podijeljene i to je sigurno jedan od e, važnih, e, jedna od važnih prepreka u pomirenju jer ako se na djecu prenosi e, jedan isključivi stav onda dugoročno gledano teško možemo razgovarati o pomirenju i upravo zbog toga u našem izvješću se dobar dio e, toga odnosi na e, važnost obrazovanja e, kao ključ napretka svake države zapadnog balkana hrvatska dakle zemlja iz koje ja dolazim nije dio toga političkog dijela europe koji se zove zapadni balkan ali mi dijelimo također mnoge sličnosti sa tim zemljama jer u krajnjoj liniji kao što sam na početku rekla radi se o zemlji koja je također bila zahvaćena e, ratom i e, proces pomirenja je nešto što se odvija i dan danas e, i što još mnogi naši građani koji nisu našli svoje nestale, koji nisu doživjeli pravdu na sudu osjećaju da, da teče presporo i da nije zadovoljavajući. Ja bih se evo tu zaustavila i još jedanput pozvala prvenstveno grupu europskih pučana, nažalost vidim da je koordinatorica otišla, da do kraja mandata ovo izvješće usvojimo e, jer smatram da je to izuzetno dobar i važan poticaj zemljama zapadnog balkana kako bi znale gdje se danas nalaze i kako bi im pomogli da njihove vlade da kako bi potaknuli njihove vlade da e, djeluju e, na način da ove probleme o kojima smo govorili ipak barem djelomično riješe. hvala. Thank you, Borzan. And Hvala, gospođa Borzan. Sad bih dala riječ e, gospođi Julie Ward i molila bih je da ne govori više od dvije, tri minute, zato što bih željela vratiti riječ e, našim stručnjacima koje smo danas čuli. Hvala lijepo. Okay, Pokušat ću biti brza, ali imam mnogo za reći. Kao prvo, zaista Cijenim što smo održali ovdje ovo saslušanje i ispričavam se za e, moj e, klub zastupnika. E, jedini koji su još ostali ovdje u prostoriji su socijaldemokrati. Mi smo vrlo pozitivni u našem radu kada se radi o pravima žena i osnaživanju žena. Ne znam ima li još socijaldemokrata ovdje. To je vrlo važna stvar koju moramo reći, ja mislim. Što se tiče Međunarodne lige za e, mir i slobodu ima mnogo prijatelja u toj organizaciji. One su mi nedavno rekle da mlađe žene ulaze u organizaciju i zaista pretvaraju i e, doprinose napretku te organizacije kada se radi o društvenim medijima i zato bi bilo dobro da nam date malo više e, informacija o ulozi mlađih žena. Bitno je da isto tako usporedimo demografiju žena i kako one rade taj posao. Na, u panelu imamo uglavnom bijele žene, e, vjerojatno iz srednje klase, Nemamo mnogo mladih žena, osim naše američke prijateljice ovdje i bilo bi dobro kada bi panel više zastupao ono što e, vi e, zastupate kao vođe. Po mojem iskustvu, ja sam u izaslanstvu za e, za odnose sa Bosnom, Hercegovinom i Kosovom i vidjela sam e, na Balkanu da ljudi koji e, vode mir su oni koji vode rat. Dakle, muškarci su još uvijek u tom položaju kakvom su bili, još uvijek e, žele biti vođe. I vrlo je teško uvjeriti muškarce koji su uvijek imali moć da se odreknu dijela te moći. Ista stvar je i kod nas e, u našem klubu zastupnika socijaldemokrata. Mi smo politička obitelj i u našoj političkoj obitelji moramo se snažno boriti kako bi e, muškarci malo se maknuli na stranu i pustili žene da sudjeluju. Znam da postoje neke zemlje, možda će Ana o tome govoriti, ali postoji e, model feminističke vanjske politike i dolazi iz Švedske. E, želim im čestitati. Ja sam srela mnoge političarke iz Švedske koje zaista e, su utrle put i nude ono što možemo svi činiti. Mi možemo imati feminističku vanjsku politiku i kada bismo to radili, uključili bi mnogo više žena i imali bi manje rata. Jako me zanima vaša studija slučaja o Siriji. E, govorite o ulozi VPD-a, VPJ-a, ali govorite o tome samo kao o borcima ne govorite o eksperimentima, o režavi, gdje kako žene grade društva Demokratske e, eksperimente u tom kantonu u Režavi jasno pokazuju da ako stavite žene na vodstvo, možete imati drugačije društvo. Čak i za vrijeme rata one ponovno obnavljaju društvo. I žao mi je što to niste spomenuli, jer ja sam tamo bila, ja sam vodila žensku i mirovno izaslanstvo, otišla sam u Siriju, Režavu i e, moram reći stavite to u vaše izvješće. Nemojte govoriti o ženama samo kao borcima i žrtvama, nego i o onome što rade u Ražavi, jer se radi o izvanrednom eksperimentu. Leila Buven ovdje nije danas zato što e, štrajka glađu i zato što e, mirovni proces za kurde još nije, nije se nastavio jer za ljude koji žele drugačije društvo one imaju model, on je ekološki, e, vezan je za ravnopravnost spolova, ali su isključeni. Ali vidjet ćemo što će se dogoditi za vrijeme izbora ovaj vikend. Ono što je Liljana rekla je zaista bitno jer ona je govorila o obrazovanju. Oni koji su u odboru za obrazovanje i kulturu znaju da je to istina da imamo građanstvo, da moramo imati odnose e, e, u spolnom obrazovanju, moramo imati obrazovanje o miru, moramo govoriti o tim stvarima djeci u školi. Postoje neke prilike koje se pojavljuju. Recimo program Erasmus Plus je velika prilika za nas da ojačamo mlade i njihove ideje o Europi kako bi oni shvatili da je Europa mirovni projekt i da svi imaju odgovornost, još uvijek imaju odgovornost da govore o miru. Mislim da je to zaista važno. I zato sa sljedećim sazivom, sazivom kada za područje, zajedničko područje za obrazovanje, da kad se o njemu raspravlja, to je prilika da žene kažu da je Europa mirovni proces i da zaista treba ojačati ulogu žena u tomu. Pitam se koliko vas je svjesno e, mirovno zakletve iz e, Brisela. E, naći ću informacije o tome. Ja sam ovu ulogu preuzela 2014. i nitko mi nije rekao da su parlamentarci ovdje u ovom parlamentu u stvari e, potpisali tu mirovnu zakletvu. Imam aktiviste u vlastitoj regiji koji pokušavaju oživiti interes za to i to bi moglo biti nešto što možete praktično učiniti kako biste okupili aktiviste na lokalnoj razini e, sa parlamentarcima koji će raditi u sljedećem sazivu. Hvala, Julie Ward. E, sada pitam ostale zastupnike iz parlamenta, žele li još e, nešto reći, a ako ne, dati ću, vratit ću riječ našim stručnjakinjama, možete dati svoje komentare ili reagirati na ono što je rečeno. E, gospođa Magaljan. Imate dvije do tri minute svaka, s obzirom da nam je malo vremena ostalo za ovo saslušanje. Izvolite. Na španjolskom, kao prije. Hvala na pitanju. To je jedan od e, zaboravljenih suhkoba na Sahari. To je započelo 1975. godine postoje sve te izbjeglice, u Tindufu, u kampu u Tindufu i ostali koji žive u jednom e, selu koji ne priznaje njihovo pravo na e, samoodređenje. E, Zapadna Sahara je jedno područje koje je još uvijek kolonijalno područje. Jedna, sa, jedna skupina mladih žena Naravno da i faktor e, dobi može biti faktor diskriminacije, to je istina. I mlađe žene su tu uključene. Dakle, te mlade žene studiraju u Španjolskoj i svjesne su situacije žena s obje strane zida i one traže da se poštuju rezolucije Ujedinjenih naroda zato što misle da mogu dati e, dodatni doprinos e, ovom e, sukobu koji je vrlo složen. Postoje gospodarski interesi, fosfati, nafta koji se proizvode u tom području. Imamo interese Francuske, Maroka, Španjolska, Alžira. Imamo također i fenomen terorizma koji se e, pojavljuje na površini kada se pregovara s Marokom. Međutim, postoje mlade sarali, žene, a ima i mladih koji misle da mogu e, ponovno uzeti u ruke oružje. Dakle, te mlade Sarauji pokušavaju na neki način e, održati pregovore između žena Sarauji iz Maroka i susjednih zemalja kako bi sudjelovali u tome. E, često se mislilo da žene iz Sahare su zapravo najmodernije u arapskom svijetu. Međutim, te mlade žene sada ponovno osuđuju činjenicu da su podređene u jednom plemenskom režimu i kada se vrate u svoje obitelji, moraju podnositi jednu e, situaciju koja za njih nije normalna one se ne prepoznaju u tom položaju. One to osuđuju, ali brane i e, samoodređenje. E, taj e, front polisario mora uzeti u obzir i prava žena. Pravo na rad pravo da ulaze, izlaze, da ne, e, da ne podnose e, taj e, režim. Naravno, u našoj, u našoj udruzi postoji sve više mladih žena, međutim, to je jedna, jedna, jedan organizacija sa dugom povješću u Africi. Imamo mnogo upisanih. Naša predsjednica je iz Nigerije i postoje mnogo e, žena koje su mlade u toj udruzi i to nam je jako drago. Hvala vam lijepa. Imam nekoliko kratkih komentara. Jedno je općenito vezano za pitanje e, e, trgovinskog sporazuma Zapadne Sahare. Dakle, sva, svo vanjsko djelovanje Europske unije se mora temeljiti na vrlo, vrlo dobroj e, analizi e, sukoba na temelju stanovništva određene zemlje. I dobra analiza sukoba kombinira dvije stvari. Jedna je angažira se s civilnim društvom, ne samo sa urbanom elitom, nego sa civilnim društvom u cijeloj zemlji, u okupiranim područjima i svugdje. A drugo je analiza sukoba koja uključuje i rodnu analizu koja ne uzima u obzir opet samo e, mišljenja urbane elite, nego učinak e, trgovinskog sporazuma ili drugih intervencija na svakog muškarca, žena i dijete na zemlju. Iako Europska unija želi biti e, dionik i neštetnik primijetiti, onda nema smisla da bilo koja europska intervencija se događa bez te analize sukoba. To bi bila prva stvar koju želim reći. Druga stvar je vezana za zastupanje i potpuno se slažem. Ja Moram reći da je to ključni dio sudjelovanja, a sudjelovanje zahtjeva jako mnogo planiranja. I kako bismo žene medijatore doveli u Brisel, imamo kolegice koje su e, mjesecima pokušavale dobiti vizu, organizirati putovanja, nisu im odobrene sve vize i kako bi bila zastupana moja organizacija, a sigurna sam da mi ima istu priču, jest da smo mi ekstremno zadovoljne što možemo pomoći da se povežete s ljudima i da vidimo jesu li oni voljni, zainteresirani doći, ali morate to planirati, a to uključuje jako mnogo novca i vremena. A to je jedna od tragedija ove vrste saslušanja. I zato sam završila s tim komentarom. Vidim ulogu ovog parlamenta, a posebno ovoga odbora, da te žene izvede iz sjene koja se nadvila nad njima, ali nemojte podcijeniti e, iznos novca i vremena koji to zahtijeva. Hvala. Hvala. Ja ću isto tako reći tri kratke stvari. Prvo ću se nadovezati na ono što je Lore rekla u vezi sa e, izazovom zastupanja. E, mi, smo naravno na raspolaganju za povezivanje s tim ženama koje e, vrlo, rade u vrlo teškim uvjetima, međutim i izazov zastupanja e, općenito, način na koji uključujemo žene u mirovne procese. Zaista je dobro da se cijenila višestruka uloga koju one igraju, posebno kada se radi o izgradnji mira, posebno kod sukoba, u oružanim sukobima i mi još uvijek e, e, shvaćamo da premalo e, razumijevanja imamo. Uglavnom smatramo da sve žene imaju isto mišljenje o sukobu i ishodima. Uvijek se prikazuju u istoj ulazi, a to je jedna slika koju moramo promijeniti. Vidjeli smo žene kao političke dionike, posebno u ovom forumu se to dobro može shvatiti. I drugo, vrlo kratko, jest da zaista cijenim komentare o važnosti dugoročnog rada, obrazovanja, gospodarskog osnaživanja, političkog osnaživanja, jer tu su temelji i rad koji obavlja odbor kako bi upravo to promicao. I konačno Lora je spomenula i, i e, prilike koje ima e, Europa da pokaže vodstvo u tome, da zaista ostvari svoje vrijednosti i da e, sredstva to poprate. Sigurna sam da smo svi voljni raditi s vama kako bi proveli ove ideje. Hvala. Ja bih e, samo željela nastaviti s ovom, ovim važnim pitanjem obrazovanja. Za izgradnju mira ili izgradnju kulture mira osnaživanje je ključna riječ. A obrazovanje za e, nenasilno djelovanje, za nenasilno e, pretvorbu sukoba, da to postane održivo i pristupačno svim ljudima, učiteljima, pedagozima, ženama, djeci. Mislim da je to važno u Europi, ali je to posebno važno na Zapadnom Balkanu. Još jedan način da se osnaže ljudi za izgradnju mirnih odnosa su e, sastanci ljudi e, preko granica. Dakle, ovaj e, program mobilnosti je Erasmus, ali u regiji Zapadnog Balkana, koji nije dio Europske unije, mislim da treba ostvariti mogućnosti da se ljudi sastanu, razmijene mišljenja i susretnu posebno žene. To bi bilo važno. I još jedna stvar, nemojte zaboraviti da tim ženama date dovoljno financijskih sredstava za to. Mislim da Europska unija planira smanjiti e, ta sredstva, baš obrnuto, a zapravo bi ih trebala povećati. Hvala. Ja bih samo želela se pospomenuti rat u Siriji. Mislim da postoje različite, različite rodne retorike vezane za to. SDF i YPG su e, regrutirali žene kao i e, IS je regrutirao žene i ne e, vojni, ne vojni aktivizam, mirovni aktivizam je bitan za žene u Siriji, ne samo u Siriji, nego i za sirijske žene koje žive u drugim državama koje su na granici. I zato bih nešto rekla o financiranju zapadnih vlada. Mislim da moramo biti e, sigurni da ne sekuratiziramo zapadno društvo. Postoje određeni mehanizmi i mislim da umjesto toga moramo pružiti financiranje za sprječavanje sukoba i izgradnju mira, a ne da usmjerujemo ta sredstva prema, toliko prema sigurnosti. Hvala lijepa svima. Željela bih zahvaliti svim e, sudionicama današnjeg e, saslušanja, svim našim stručnjakinjama. Također želim zahvaliti članovima i članicama našeg odbora. Danas smo imali još jednu mogućnost vidjeti i čuti koliko je za žene važno sudjelovati u mirovnim procesima, a za nas političare i političarke da ih podržimo. Odluke koje se donose u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima trebaju održavati tu potrebu. Naš saziv će uskoro završiti i mi ćemo izgubiti, kao što je rekla Ljiljana Borzan, ako ne donesemo potrebne odluke i potrebne mjere. Moramo ujediniti naše snage i osigurati da ovo pitanje bude uključeno na dnevni red e, posljednje plenarne zasjedanja u travnju. Želim zahvaliti stručnjakinjama i svima želim sreću u budućnosti. Kolegos, mes tęsėme mūsų posėdį. Dragi kolege i kolegice, nastavljamo sa sastankom. Molim vas da sjednete na svoja mjesta. Dakle, peta točka dnevnog reda. Kurska borkinja za ljudska prava, Leila Güven. Kada sam govorila o današnjem dnevnom redu na početku sastanka, vjerojatno se sjećate da sam rekla da ona ima ozbiljne zdravstvene probleme jer štrajka glađu već nekoliko mjeseci i ne može sudjelovati na sastanku. Nju će zamijenuti gospođa Serpil Kemal Bey koja će e, pročitati njezin govor. da ću riječ gospođi Serpil Kemal Bey. Koji to je? Izmir Milletvekili Serpil Kemalbay. Hi dear friends, I would like to... Eh, dragi eh, prijatelji i prijateljice, željela bih vam eh, lijep pozdraviti. Ja se zove Serbil Kemalgej i ja sam zastupnica za provinciju Ezmil. yerel seçimleri yaşadık ve ben onun havasıyla, rüzgarıyla burada geliyorum. Buraya geldim. Thank you very much. E, puno vam hvala. E, puno hvala odboru za e, ženska prava što me ovdje pozvao. Imali smo upravo lokalne izbore u Turskoj i ovdje sam došla sa tim ovlaštenjem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 e, savaşın ve militarizmin artmasında önemli bir etken oldu. The most important za nas u Turskoj ono što je najvažnije su prvo e, problemi s kojima se suočavaju žene, a drugo oni s kojim se suočavaju kurdi. To nije rješeno i to nažalost e, e, i, za, i nažalost ako se E, to ne riješi ni demokracija ni druge stvari u Turskoj ne mogu napredovati. Çekiyorlar ve en önde de Leyla Güven Hakkari milletvekilimiz e, duruyor. Women's are Žene vode tu borbu, a Leyla je prva osoba e, koja vodi tu borbu. sürecin başlayabilmesi, Kürt sorunda demokratik çözümün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 As you um, Što znate, eh, Leila Gülen je započela eh, svoj eh, štrajk glađu. Sada je 146. dan njezinog štrajka glađu, ali uz nju postoji mnogo zatvorenika u Turskoj koji štrajkaju glađu. A vjerojatno ste to i čuli. Sigurna sam da jeste. Previše ljudi su provode štrajk glađu u cijelom svijetu i kao i u Europi. UN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 Drage žene, kao što znate, ja i tisuće drugih štrajkaju glađu. Možda ćete teško shvatiti ono što radimo E, možete na druge načine izraziti svoje zahtjeve. Zašto ste odabrali da si štetite, možete se pitati. Možete biti sigurni da smo vrlo teško se borili protiv izolacije gospodina Odželana, ali niko nas nije čuo. U zemlji u kojoj živimo nema slobode izražavanja, a kamoli e, slobode prosvjeda. Iz tog razloga tisuće kurdskih političara, intelektualaca, pisaca i novinara je u zatvoru nama se sudi iz tragikomičnih razloga e, kao e, traženje da se prekine e, samica što smo rekli Kurdistan ili podržavamo demokratsku autonomiju. Iz tog razloga mnogi od nas su iza rešetaka i mnogi od nas su u izgnanstvu. Usred svega toga kao demokratski izabrana, izabrana dužnosnica nisam mogla naći niti jedan drugi način nego e, da gladujem. Mislim da u 21. E, stoljeću parlamentarci, političari, žene i mladi gladuju kako bi ih se poslušalo i zato bi međunarodna zajednica trebala poslušati. Moji prijatelji, ja volim život, ali slobodan i ravnopravan Čula sam da vi kao e, odbor za žene Europske unije ćete se sastati i željela sam pozdraviti vaš sastanak. Zahvaljujem vam na pozivu. Željela e, sam osobno izraziti e, svoja razmišljenja vama, ali moje, ba pogoržanje mojeg zdravlja mi nije to omogućilo. Moral mi je visok, ali ne mogu ići kroz moju dnevnu rutinu bez pomoći moje kćeri i mojih prijatelja. Kada sam započela sa štrajkom glađu, znala sam da fašistička vlada AKP-a e, neće se lako e, predati i zato sam se pripremila za svaki ishod. Mislila sam da, baš kao Bobby Sands, koja je izabrana kao zastupnica u parlamentu e, za Irce kada je bio iza rešetaka, i ja e, mogu dati svoj život za zahtjeve mog naroda. Kao što znate, danas je 146. dan e, mojeg e, gladovanja i vi, drage žene, čule ste moj glas. Žene iz cijelog svijeta su pokazale svoju solidarnost. Ta solidarnost je bila izuzetno značajna i dala mi je mnogo snage. Međutim, kako bi održala mene i tisuće mojih prijatelja živima, trebamo snažniji glas. S obzirom da se ne zadovoljavaju naši legitimni, e, naši legitimni zahtjevi, iz zatvora izlaze mrtvački sanduci. Naši drugovi žrtvuju svoje živote e, u nehumanim uvjetima samice kako bi nas održali živima. Moje zdravlje i zdravlje mojih drugova je sada kritično. Mislim da sada, e, kada vlada AKP-a potpuno e, zanemaruje međunarodne sporazume koje je potpisala, e, je u stvari i osnažena tišinom Europske unije. Drage žene, možemo se zajedno boriti protiv nepravde i zla koje su stvorili patriarhalni globalni sustavi. Možemo stvoriti jedan miran svijet u kojem se poštuju ljudska prava na jednak način za sve. Možemo pronijeti barjak koji nam je prenio Klares, Rosas i Sakine svijeta. Vjerujem da u tradiciji otpora žena, da, moguće je neki drugi svijet i vjerujem da će ga izgraditi žene. Pozdravljam sve sa tom vjerom i s tom nadom. Leila Guven, eh, su predsjedateljica Demokratskog e, kongresa društva i zastupnica parlamenta Hakare. Hvala. širdies dėkojam. Dėkojam Leilai Guven už Veliko vam hvala od srca i vama i Leili Guven na borbi, na žrtvi razumijemo je i podržavamo je. A sada bih zamolila kolege, zastupnike, ako se žele javiti za riječ, da to učine. Molim vas da izlaganja budu vrlo kratka jer nemamo mnogo vremena. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti odboru FEM što je prihvatilo naš poziv da Leila Guin bude ovdje, odnosno njezino svjedočenje koje je jednako važno, iako Leila nije uspjela ovdje fizički biti prisutna. Željela sam samo podsjetiti na dvije stvari. Leila Gume od 8. studenog 2018. štrajka glađu E, protiv e, izolacije gospodina Očalana. Uglavnom, e, uz nju još mnogo kurda štrajka glađu. Neke smo posjetili u Strasburu. Svi traže da se čuje snažno naš glas E, da zamolimo da se u Europi govori, da se djeluje u Europi ne samo protiv e, izolacije očalana, nego i stalnog kršenja ljudskih prava u Turskoj. Ako i na cpt e, iznesen. To bi trebalo, trebao biti zadatak našeg odbora FEM koji bismo morali prihvatiti prije kraja saziva. Nikada neću prestati o tome govoriti jer mi je e, blisko, e, blisko to pitanje Kurda i osjećam se dužna tim e, ženama iz kurdskim ženama zato što su nam one pomogle da razmišljamo o politici od genealogije, od žena, od snaga žena koje se bore protiv Daesha koje zastupaju i mislim da e, ženama, kurdima zaista dugujemo i moramo zaista pronijeti glasno glas Leile Guen koji je sve slabiji i slabiji. I zato mislim da mi tijekom ove, ova dva mjeseca izborne kampanje gdje ćemo biti mnogo u našim državama članicama možemo e, zaista djelovati u tom smjeru i hvala, hvala, hvala kurdskim ženama. E... Hvala gospođa Madeline Bljork. Hvala. Želim zaista zahvaliti našim prijateljima što su danas ovdje s nama. Također, molim vas, pošaljite naše pozdrave e, Leili Guen. Ona je definitivno jedna snažna političarka. Donijela je vrlo opasnu odluku i zaista je u štrajku glađom. Ta borba za demokraciju, ali isto tako i borba za mirovni proces u Turskoj je impresivna, a istovremeno predstavlja i borbu protiv autoritativnog režima koji guši slobode, na čelu kojeg je gospodin Erdogan. Kada vidite, i to sam uvijek govorila i ovdje u Briselu, e, da e, postoji prijetnja fašizma, morate reagirati. Ako više nemamo pravo na demonstracije, ako nemamo pravo na protest, na javno iskazivanje toga za što se borimo, onda više nemamo e, nikakvih drugih načina osim uistinu pribjeći malobrojnim drugim instrumentima koja su nam na raspolaganju. Želim stoga još jednom dati potporu vašoj borbi i želim čuti što vi mislite da mi sada trebamo učiniti. Jer e, za mene svi oni koji se bore, koji ustaju za demokraciju, za ljudska prava i mirovni proces u Turskoj moraju znati da smo tu za njih i znamo da osim što mi trebamo njih, oni trebaju nas. Radi se o stotinama tisuća ljudi osim Lele koji su završili u zatvorima zbog svojih, e, svojeg političkog djelovanja. Radi se o političkim zatvorenicima to su ljudi koje trebamo u borbi za demokratsku Tursku i za demokratsku Europu. I upravo zato bih željela od vas čuti što mi ostali trebamo učiniti. Mi smo Europski parlament, mi smo zastupnici u Europskom parlamentu i možemo djelovati. Još jednom hvala vam što ste ovdje i hvala vam e, što ste e, prenijeli Lejline pozdrave te vas molimo da je srdačno pozdravite u naše ime. Hvala lijepa, gospođo Julie Ward. Govorit ću vrlo kratko već imam jako dobru suradnju sa kurdskim ženama. U siječnju sam s Martinom Anderson otišla u posjet u regiji kako bih e, izravno e, zatražila dopuštenje da posjetim Leilu Guven koja je bila u zatvoru. Iako nisam E, dobila dozvolu da je posjetim u zatvoru, e, Leila Güven je izišla iz zatvora nekoliko dana kasnije i mislim da ovakve intervencije poput te naše mogu nešto promijeniti. Kad smo zajedno, moramo govoriti jednim glasom. Mislim da je zaista, zaista značajno to što ste vi danas ovdje, što ste među uvodničarima. Mislim da je to izuzetno važno, zato što često pitanja o kojima vi govorite ostaju po strani, e, marginalizira ih se jer ih se smatra presloženim, prekompliciranim za raspravu. Moram reći da sam vrlo ponosna na činjenicu da ste danas ovdje s nama, vrlo sam ponosna na činjenicu da je Europski parlament mjesto E, na kojem je sud naroda e, donio e, odluku vezano uz kurdski narod. Možda nije sve savršeno, ali Europski parlament čini mnoge stvari koje europske vlade ne čine. Mi smo imali konferenciju ovdje gdje je sud naroda donio presudu i mi kao zastupnici u Europskom parlamentu borimo se u ovoj bici s vama. Da, moramo kritizirati Europsku uniju, ali moramo je i hvaliti zbog e, platforme koju predstavlja za ljudska prava, jer to jest važna platforma za ljudska prava. Ponekad dolazi do zabune kad ljudi govore u Europi, trebali bi e, kritizirati više vijeće Europe, a ne Europu kao takvu. Mi imamo e, ljude koji jesu na pravoj strani, one koji to nisu, ali pogledajte, vi ste danas ovdje, došli smo k vama, pokušali smo doći u posjet u Zagreb, zatvor, održavamo konferencije e, i pokušavamo podići glas i način na koji to činimo danas je apsolutno vrlo važan, stoga pobrinimo se da radimo to zajedno. Ja sam se također zauzela za Leilu Berlik koja je bila u zatvoru i s njom sam organizirala jedan e, edukacijski e, proces. Možda je zapravo to jedan praktični primjer koji bi druge zastupnice, žene u odboru FEM mogle E, slijediti. Možete primjerice, e, ne znam, e, napraviti dosta buke, organizirati aktivnosti, slati određene čestitke. Možda bi mogle reći, gledajte, jedna izabrana zastupnica naroda je u zatvoru, ja sam to isto, a nisam u zatvoru, što možemo učiniti po tom pitanju? Dakle, angažirajmo se praktično. Hvala lijepa, a sad vas molim da uzmete riječ kako bismo čuli i vaše reakcije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 Uh, hvala vam lijepa na doprinosu, hvala vam na komentarima. Hvala vam također još jednom na tome što ste nam dali priliku da izrazimo stajalište Lejle i da budemo njezin glas danas ovdje. Mnogo toga možemo učiniti zajedno. kao što je Margaret e, pokazala. E, ona je danas započela sa e, štrajkom glađu danas. Vrlo je poznata u Jenjenoj kraljevini. To je ona je kao spisateljica, kao aktivistica iskazala tako podršku Leli, to je vrlo važno. demokrasi güçlerinin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 ve e, her koldan dayanışmanın büyütülmesi, Leyla'nın sesinin yükseltilmesi e, sorunlara bir nebze olsun e, çare olacaktır diye düşünüyorum. We know there is always, um, a link. Znamo da uvijek postoji veza između europskih institucija i institucija u Turskoj. Sigurni smo da ste u kontaktu s njima, možete izvršiti pritisak, možda na vladu putem i nevladinih udruga ili možete poslati izaslanstvo koje bi moglo posjetiti Lejlu. To je vrlo važno i vjerujemo da će odjeknuti a njoj će e, biti velika podrška, posebice e, moralna. Također, kada se radi o drugim političkim zatvorenicima, možda možete poslati zaslanstvo koje bi moglo vidjeti u kakvim uvjetima su politički zatvorenici u zatvoru u Turskoj, te možete poslati apel na protiv uh, usmrćivanja uh, u zatvorima, odnosno um, onemogućiti daljnje e, suicide, znate da je sedam mladih ljudi u znak protesta protiv turske vlade oduzelo si život u zatvoru. Mnogo se toga u Turskoj događa, veliki broj vrlo nedemokratskih stvari, toga ste svjesni i sigurna sam da svakako možete nešto učiniti kako bi se to zaustavilo. Right. Um, I think we've got no time. I just want to say last about CPT, you can write or you can put pressure on CPT. That's our demands from you at the moment. Thank you very Možete također pisati um, CPT-u i izvršiti pritisak na njih. To je naš uh, uh, zahtjev. Tikrai palaikome ir Leilą ir visus uh, kurdų bendruomenę, kuri kovoja už savo teises, už demokratiją. Hvala lijepa. Kurdska se zajednica bori za svoja prava i slobode i podržavamo je u tome. Kolegos, mes se musu posjedi klausimas Kolege, nastavljamo s točkom broj 6, misija u Španjolsku. Dakle, donošenje izvješća o misiji, nismo zaprimili nikakve komentare, stoga mislim da možemo smatrati izvješće o misiji usvojenim. E, točka dnevnog reda broj 7. Dijalog sa nevladinim udrugama o e, međuresorskim oblicima diskriminacije. Planirali smo razmjenu mišljenja. Molim vas dajte mi nekoliko trenutaka da se e, predstavnici i stručnjaci nevladinih udruga smjeste. Kolegos, dabar žodį e, e, e, European Network Against Racism. Dragi kolege, sada bih željela dati riječ e, savjetnici Europske mreže za borbu protiv rasizma, gospođi Izabeli Mihalaš. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na tome što ste nas pozvali da danas govorimo o međusekcijskim oblicima e, diskriminacije. Ponekad, kao što znate, moramo o tome više govoriti i nažalost moja kolegica e, je morala otići ranije, ali mora e, pokupiti djecu iz vrtića, međutim ona me zamolila da održim prezentaciju i da je malo drugačije organiziram kako bih uključila i njezino viđenje to će i dalje izgledati kao jedinstvena prezentacija. Ona je trebala govoriti o nedostacima u europskom zakonodavstvu, a ja sam trebala govoriti o e, razini politike i nastojat ću zapravo uključiti i njezino viđenje u svoju prezentaciju. Krenut ću s definicijom pojma intersectionality na engleskom, odnosno međupodručnost. To je ono što smatramo učinkom, diskriminacijskim učinkom na ljude vezano uz njihovu dob, rasu, vjeroispivjost, e, klasu i tako dalje i kako dva ili više tih oblika diskriminacije utječu na oblikovanje jednih drugih. E, Činjenica jest da je e, politika ravnopravnosti spolova nešto što uzima u obzir status i stanje žena s različitih gledišta, dakle migracijskog statusa, dobi, vjeroispovijesti, financijskog stanja i tako dalje. Načelno EU politike e, bave se e, razlikom među plaćama i razlikom u profesionalnom statusu. Kada govorimo o statusu, migracijskom statusu, govori se o diskriminaciji na temelju boje kože, na temelju pripadnosti manjinskim skupinama kao što su LGBT skupine i na temelju sudjelovanja u migracijskom procesu. Kada govorimo o e, tržištu rada, govori se o diskriminaciji, ranjivosti zbog e, dobi, e, boje kože, migracijskog statusa i tako dalje. A tu je i veliki broj žena koje pripadaju manjinskim skupinama, koje pripadaju ženama druge boje kože ili manjinama kao što su Romi i ja sam sama Romkinja. E, dolaze u situaciju e, da su snažnije izložene eksploataciji i zloporabi. Sada prelazim na prezentaciju svoje kolegice koja je zapravo željela govoriti o nedostacima u europskom zakonodavstvu. Ali prije nego što to učinim, željela bih vam samo dati jedan važan primjer, samo da pokažem na koji način e, funkcionira ova međupodručnost. E, Spomenut ću jedan predmet Grand Ferrain iz SAD-a gdje e, je prekinut ugovor o radu u tvornici General Motors e, temeljem diskriminacije, ali ta se situacija nije smatrala e, rasnom diskriminacijom zato što e, radni ugovori muškaraca e, crne boje kože nisu bili prekinuti, a isto tako i bijele žene su ostale zaposlene. Tako da osoba, dakle radilo se o ženi pripadnici afroameričke manjine koja je dobila otkaz, ona nije uspjela e, dokazati da se radi o otpuštanju temeljem rasne diskriminacije. E, Europska unija spominje različite osnove e, za diskriminaciju s gledišta žena, iako ne spominje multidisciplinarnu, e, odnosno međupodručnu diskriminaciju. Zbog toga je ta, ta, ta vrsta diskriminacije još uvijek siva zona u zakonodavstvu Europske unije. E, zabranjuje se e, diskriminacija po šest osnova vezano uz spol, zatim u direktivama o zapošljavanju i samozapošljavanju, u direktivi o e, potrošačkoj robi, direktivi o socijalnoj sigurnosti i roditeljskom dopustu, zabranjuje se rasna diskriminacija u direktivi za suzbijanje rasne diskriminacije, zatim diskriminacija temeljem spolne orijentacije, invaliditeta, vjeroispovijesti i dobi. E, međupodručna e, diskriminacija nije eksplicitno zabranjena europskim zakonodavstvom. Sve postojuće odredbe kažu da u provedbi osnove jednakog postupanja zajednica treba težiti eliminaciji nejednakosti, to promicati jednakost između muškaraca i žena, posebice zato što su žene često e, žrtve višestruke diskriminacije priznaje se samo postojanje više struke diskriminacije, ali ne i međupodručne diskriminacije. A isto tako e, ne definira se niti taj termin međupodručna ili intersectional diskriminacija, pa upravo izostanak te definicije dovodi do e, nedostatka razumijevanja i e, adekvatne primjene u praksi. Još jedna prepreka za sprečavanje te vrste diskriminacije jeste nejednakost zaštite jednakosti. Primjerice, to znači da bi bilo nezakonito odbiti izdati stan ženi muslimanki iz Sjeverne Afrike zbog etničkog podrijetla, ali ne bi bilo nezakonito to odbijanje e, učiniti temeljem njezine vjeroispovijesti zato što je e, rasna diskriminacija u području e, potrošačke robe i pružanja usluga i prodaje roba zabranjena, ali ne i diskriminacija temeljem vjeroispovijesti. E, s druge strane, kada govorimo o zapošljavanju, e, tamo se također može zapravo govoriti o obrnutom stanju zato što se promiče također jednakost u jednom području, ali se ne govori o drugom. E, do sada još uvijek nisu donesene izmjene i dopune ovih zakonskih akata zbog toga što bi one tražile jednoglasnost u vijeću. Iako ne postoji e, politički dogovor vezano uz donošenje e, reforme zakonskog okvira vezano uz suzbijanje diskriminacije, Posljednji zaključci vezani uz to pitanje e, vrtjeli su se također i oko mogućnosti zakonom zabranjeno međupodručne diskriminacije. Odbor regija je podržao tu promjenu i iskazao je pozitivno mišljenje e, kako bi se zabranila višestruka diskriminacija i međupodručna diskriminacija. E, ta, taj stav je zapravo otvorio priliku da se bavimo i pitanjem međupodručne diskriminacije akcije Dakle, ova međupodručnost zapravo stavlja u prvi plan nedostatke u diskriminacijskom okviru, odnosno u zakonskom okviru za suzbijanje diskriminacije Europskoj uniji, zato što s jedne strane, dakle, postoji i e, dob i e, spol i spolna orijentacija i to nitko ne ignorira. S druge strane, uzima se u obzir u određenoj mjeri invaliditet i vjeroispovijest, ali isto tako činjenica je da se unutar samih skupina zanemaruju razlike e, te se ne uključuju u zakonsko promišljanje složene veze između različitih skupina. Činjenica je da na taj način e, odnosi moći mogu zaživjeti. E, imate situacije gdje primjerice bijele žene nisu u poziciji moći s obzirom na boju svoje kože, ali se ne uzima u obzir niti e, njihova njihov spol. Dakle, činjenica jest da su manjine u određenim zemljama u poziciji moći temeljem jednog od obilježja koji ih određuje kao manjinu, ali po drugim osobinama su i dalje žrtvama diskriminacije. U slučaju definiranja međupodručne diskriminacije takve bi se situacije izbjegle i izbjeglo bi se stavljanje e, osoba u nepovoljan položaj. Um, Zauzimanje međupodručnog e, stava e, zapravo bi nam omogućilo da se bolje borimo protiv e, diskriminacije. Diskriminacija nikada nije jednoznačna. E, vrlo često do diskriminacije e, ne dolazi nužno samo zbog pripadnosti različitim okružjima, dolaska iz različitih konteksta, već isto tako treba uzeti u obzir i ostale prepreke na koje ljudi nailaze zbog akumuliranih diskriminacijskih osnova koje se temelje na e, dobi, spolu e, kao i drugim e, diskriminacijskim osnovama. Međupodručni pristup bi zapravo doveo do ciljanijeg pristupa i na taj način bi smisleno i značajno poboljšao situaciju u kojoj se nalaze oni koji su izloženi sada diskriminaciji. To bi nam također omogućilo da radimo na solidarnosti i pomoglo bi jačanju jednakosti. Činjenica jest da diskriminacija poprima različite oblike u različitim kontekstima i možda je potrebno da se specifične politike pozabave diskriminacijom i na raskrižima različitih politika i žarišta moći. Moramo ići on kraj pojma jednakosti koji se temelji isključivo na načelu da jednake treba tretirati jednako, a pritom se ignoriraju svi ostali čimbenici identiteta. E, jednakost bi trebala uključivati četiri dimenzije. E, potrebu da se ljude ne stavlja u nepovoljan položaj, potrebu da ih se ne izlaže stigmi i nasilju, potrebu da se olakša da se čuje njihov glas u slučaju da su žrtvama diskriminacije i potrebu da se uzme u obzir e, struktura diskriminacije koja se mijenja. Također trebamo snažniju razinu osvještenosti i osjetljivosti na načine na koji unakrsni i oblici diskriminacije utječu na život ljudi. E, na taj način mogli bismo imati ciljano djelovanje koje rješava problem najranjivijih skupina. Države članice trebale bi uzeti u obzir tu e, međupodručnu ili unakrsnu narav diskriminacije prilikom revizije svojih politika za suzbijanje diskriminacije. To je ključ za uspjeh. Međupodručnost također treba staviti naglasak i biti zapravo uključena u akcijski planove za suzbijanje diskriminacije u državama članicama Europske unije. Primjerice, švedski akcijski plan za suzbijanje diskriminacije kaže da je za politiku jednakosti izuzetno važno da bude integrirana, da e, bude međupodručna i da uzima u obzir apsolutno sve polove moći i e, također da primjerice iskustva muslimanskih žena trebaju biti odražena u e, praktičnoj primjeni. Istovremeno moramo pogledati kako se prikupljaju podaci. U Europi se ne prikupljaju dovoljno podaci koji bi omogućili da se napravi komparativna usporedba specifičnih skupina protiv kojih se provodi diskriminacija. Također E, bismo trebali pogledati što kaže direktiva o ravnopravnosti prilikom zapošljavanja i izvješće koje se podnosi svakih pet godina, a sljedeće će biti 2020. godine, kako bismo bili sigurni da i takva izvješća uključuju detaljne informacije o aktivnostima koje su poduzete kako bi se takva međuprodučna diskriminacija koja se temelji na dobnoj, rasnoj ili e, etničkoj osnovi da se takva vrsta diskriminacije izbjegne. Također, važno je uključiti strategije koje omogućuju analizu međupodručne diskriminacije koja uključuje sve osnove. Kad pogledamo ovu publiku, mislim da mogu reći da biste i vi kao zastupnici Europskom parlamentu trebali razmotriti mogućnost da donesete rezoluciju koja bi se bavila ovim specifičnim pitanjem međupodručne diskriminacije. To bi zaista pomoglo svim drugim dionicima na razini Europske unije da rasprava krene u pravome smjeru i da nastavimo raditi e, tamo gdje smo stali zadnji puta u raspravi kad smo vodili e, tu raspravu. Pitanje koje se danas postavlja jeste li spremni za taj izazov? Hvala vam. Zaista sam nastojala povezati dvije prezentacije nadam se da sam opravdala povjerenje svoje kolegice. Hvala. Hvala lijepa. Da, uspješno ste to učinili. Ko se javlja za riječ? Malim Bjorki, izvolite. Hvala. Nastavit ću na švedskom. Hvala lijepa. Europska ljevica je zapravo uvijek dosta osjetljiva na ova pitanja i na različite situacije koje se mogu javiti u kontekstu diskriminacije. Drago nam je što ste danas ovdje s nama i možete nam govoriti o svojem radu i životu i iskustvima. Na pravome ste mjestu u odboru koji se zaista postavlja ovakva pitanja. No moram reći da nismo ostvarili pretjerano veliki napredak kada se radi o ovom konkretnom pitanju o kojem vi govorite. Činjenica je da kad se radi o nekim specifičnim pitanjima, da smo se imali prilike baviti pitanjima žena i diskriminacije koje su žene e, izložene, govorili smo o preprekama koje se postavljaju pred različite žene, govorili smo o ženama u bijegu, radili smo na različitim specifičnim aspektima problema žena koje su izložene diskriminaciji. E, svjesni smo da postoje neki elementi koji još uvijek nedostaju. Međutim, ponekad nismo uspjeli ostvariti napredak, posebice recimo kada se radi o muslimanskim ženama. Izuzetno je važno osnažiti ulogu žena kako bi se izbjeglo radikalizaciju. To je jedna od, jedan od zaključaka koji smo zapravo izvukli. E, ne smije se samo govoriti o njihovoj ulozi u sprečavanju radikalizacije, već o njihovoj ulozi e, samih žena, već i o njihovoj ulozi u sprečavanju radikalizacije kao majki, supruga i tako dalje. moram reći u ime svojeg kluba da ipak postoji jedna velika prijetnja koja nam dolazi sa ekstremne desnice. To je prijetnja za veliki velik broj feminističkih pitanja. Mislim da je to prijetnja koju ovaj odbor nije uzeo dovoljno ozbiljno. To je definitivno izazov. Postoje skupine žena ali isto tako i određene kategorije osoba koje su stigmatizirane, e, u koje se upire prstom kao u vječite krivce, na neki način njihovo lice je uvijek lice neprijatelja. Živimo zaista u nevjerojatno rasističkom dobu i u ovom odboru moramo stati na kraj takvoj vrsti fenomena. Moramo braniti sva prava žena, ne samo pravo na zapošljavanje, već isto tako i ostala prava u društvu o kojima ste govorili. To moramo činiti unutar formalno pravnog okvira, ali isto tako moramo paziti da ne stvaramo zakonske okvire koji e, ostavljaju dovoljan prazan prostor za širenje vizija koje idu u smjeru opresije nad ženama. Ne smijemo dozvoliti primjerice poslodavcima da diskriminacijski postupaju prema muslimanskim ženama, neovisno o tome nose li one veo ili ne, primjerice. Upravo ta odredba da se ne smije nositi veo Eh, jest jedna od najvećih prepreka koja sprečava muslimanske žene u velikoj mjeri da se uključe na tržište rada. trebamo vidjeti na koji način ćemo oblikovati komunikaciju, na koji način ćemo zaista oblikovati prava eh, od kojih će imati koristi sve žene u Europi. Hvala. Možete odgovoriti na pitanje. Hvala. Na koji način pomoći ženama da se bore protiv rasizma i što može učiniti parlament? Upravo ovdje se radi o pitanju međupodručnosti i o tome kako funkcioniramo kao ljudi i kako izrađujemo politike. Teško je e, boriti se protiv određenih oblika rasizma, protiv određenih skupina. Mislite samo na romkinje, na muslimanke. Ne postoji rasizam koji bismo nazvali islamofobijom i takvim priznali ili romofobijom ili afrofobijom. Kada to nije u zakonu, ljudi se i dalje suočavaju s diskriminacijom i to s više strukom i međupodručnom nemamo nikakve mehanizme zaštite predviđene zakonom kako bismo spriječili višestruku i među diskriminaciju. To možemo činiti na dva načina. Na razini politika i zakona moramo prepoznati takvu vrstu rasizma, nazvati ju posebnim riječima, a parlament je to kvalitetno učinio za žene iz Afrike, ali to treba učiniti i za muslimanke. Nadam se da ćemo to u parlamentu zajedno i učiniti. Moramo se baviti i međupodručnošću kao pravnim konceptom na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Na nacionalnoj razini je teško ugraditi ovakvu vrstu diskriminacije, višestruke diskriminacije u propise, ali to se mora učiniti i moramo nastaviti borbu. Treba to činiti možda putem radnih skupina unutar parlamenta. Sutra ćemo razgovarati o tome i svi ste pozvani na raspravu o islamofobiji i utjecaju takve vrste rasizma na žene muslimanke. Svi ste pozvani. Moramo stvoriti prostor za takve žene kako bi se mogli mogle potužiti na ono što proživljavaju, a vi trebate uključivati amandmane vezane recimo uz to kako spriječiti radikalizaciju. Već smo u kasnim fazama procesa, no kad kada se događa sljedeće. Ne uključuju se žene na koje utječu određene pojave, poput ekstremizma ili radikalizacije i zbog toga dolazi do donošenja loših zakona, prihvaćanja loših amandmana, a to ne želimo i ne želimo da i dalje nasilje, radikalizacija i slični problemi pogađaju iste manjine. Dakle, trebate uključiti dionike iz civilnog društva, morate osnivati radne skupine i morate i dalje zagovarati to da se rad na tim tenama nastavi i u sljedećem sazivu parlamenta. Što se može učiniti u tom okviru? Može se raditi na specifičnim problemima posebnih skupina, romkinja, afrikanki, muslimanki, migrantkinja i tako dalje. Mislim da je to ono što je potrebno uz rad na nacionalnoj razini. Na nacionalnoj razini potrebno je osnaživanje putem osposobljavanja, putem uključivanja u politiku. Pitajte se koliko Romkinja je u parlamentu, koliko Afrikanki ćemo imati u sljedećem sazivu parlamenta, koliko muslikmanki će sjediti ovdje u sljedećem parlamentu. Eto, odmah vidimo koliko nam je još preostalo za učiniti. Puno hvala. Slažem se s vama. Moramo zajednički na tome raditi, moramo uključiti nvo organizacije civilnog društva i sve dionike kako bismo donijeli prave odluke u smjeru borbe protiv međupodručne diskriminacije, a zaista treba još mnogo toga učiniti. kolege i kolegice, još dvije točke imamo na dnevnom redu, a nemamo puno vremena. Točka 8 akcijski plan za rodnu ravnopravnost Evelin Gebhardt, potpredsjednica. Izvolite. Prašau, ponė parlamento pirminiko pavaduotoja Evelina Gerkart, žodį suteikiu Jums. Gospođo potpredsjednice, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala što ste me pozvali da vam se danas e, obratim. Ovdje sam e, umjesto predsjednika radne skupine na visokoj razini za rodnu ravnopravnost koju smo osnovali i ja sam njezina članica. Svakako smo naporno radili. Sutra ćemo održati sastanak o načinima provedbe određenih dijelova izvješća. Mislim da se radi o vrlo važnoj temi. Treba svima jasno poručiti da na gotovo svakom sastanku na dnevni red stavljamo pitanja rodne ravnopravnosti. To su teme koje treba riješiti i koje neprestano predstavljaju problem i same od sebe se neće riješiti. Zato se postavlja pitanje što smo uspjeli učiniti. U okviru ovog parlamenta neke stvari i jesmo. Na primjer, uvijek provjeravamo jesu li zastupljena oba spola. Bila sam nedavno u Stuttgartu i tamo je bio objavljen natječaj koji je uključio tri roda, muški, ženski i raznolik. Upravo o tome trebamo razmišljati kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Kada se dakle mijenjaju uvjeti natječaja, sve treba napraviti kako treba. Nemamo baš mnogo vremena, pa nećemo moći proći kroz katalog svih aktivnosti koje smo proveli. Istaknut ću samo nekoliko tema. Pred nama je dokument, ali o njemu ćemo sutra razgovarati. Dakle, istaknula bih ovdje dvije teme o kojima piše i gospođa Mina u svom izvješću pod točkama 17 i 24. To je nešto što utječe na rad administracije. Najprije nešto o točki 17. Sutra ćemo razgovarati o tekstu u okviru radne skupine na visokoj razini. Predsjedništvu tekst prosljeđujemo sutra a ono što nam je cilj pojasniti je da želimo bolju provedbu rodne ravnopravnosti. Prolazim kroz tekst i ne mogu baš naći ono što tražim. U svakom slučaju želimo pravilnu provedbu 17. stavka izvješća. Kada je riječ o praćenju provedbe, i na tom planu treba učiniti više. Treba imenovati određenu osobu koja će nadzirati pravilnu provedbu. To ne piše u izvješću, ali već nam je poznato to da vrlo često imamo prekrasne odluke, ali ništa se u praksi ne događa ako netko nije zadužen za nadzor provedbe. Sutra ću govoriti i o prijedlozima koji nisu u izvješću, a koje smatram izuzetno važnima. Izvješće pozivam parlament na to da posebnu pozornost obrati na pitanja provedbe rodne ravnopravnosti. Mislim da to treba proširiti i na političke klubove i oni bi trebali postupati kako treba. Ja ću se za to sutra založiti. U stavku 24. riječ je o stalnom odboru za zlostavljanje. I naš bi prijedlog bio da svi zastupnici i zastupnice pohađaju izobrazbu o toj temi. Usto postoji preporuka da takvu edukaciju prođu svi koji imaju odgovorna mjesta unutar parlamenta. Ja mislim da odgovorni trebamo biti svi mi zastupnici i zastupnice, svi novo izabrani. Svi bi trebali o tome razmišljati. Znamo da su pitanja dinamike moći sve prisutna. u budućnosti ćemo pratiti provedbu i onih elemenata u kojima smo bili vrlo uspješni, a to je recimo zastupljenost žena u određenim tijelima. Kad kada nenamjerno i bez zle nakane možemo napraviti ili reći nešto što se može smatrati seksualnim zlostavljanjem ili uznemiravanjem. To treba jasno opisati i sada se razmišlja o sastavljanju jedne nezavisne radne skupine za takva pitanja. To ujedno predstavlja i najkontroverznije pitanje. Većina smatra da trebamo imati internu skupinu stručnjaka, ali ja mislim da nam trebaju vanjski stručnjaci. Pod tim mislim na sociologe i sociologinje koji bi nam mogli dati podršku kako bismo išli u pravom smjeru. Mislim da bih tu mogla stati. Ostvarili smo određeni napredak u parlamentu, ali ne bi trebalo misliti da je to dovoljno. Dokle god ćemo imati pitanja dinamike moći morat ćemo se zalagati za ravnopravnost i na tome raditi. Sljedećeg tjedna u predsjedništvu ćemo također raditi na ovim temama. Prošlog tjedna smo to imali na dnevnom redu, ali izvjestiteljica nije mogla nazočiti sastanku zbog štrajka vlakova. Dakle, na sljedećem sastanku ćemo o tome ponovno. Hvala lijepa. Hvala gospođo Gerhard na tome što ste došli na sastanak odbora FEM. Hvala vam i na provedbi akcijskog plana Europskog parlamenta za ravnopravnost. Želite li možda zastupnici ili zastupnice nešto pitati ili reći? Izvolite hvala. Budući da je Evelyn Gehard ovdje s nama, ja bih joj postavila nekoliko pitanja. Mislim da je jako važno neke stvari ponoviti. Mi bismo željeli da svi koji su odgovorni za zapošljavanje, i muškarci i žene, pohađaju edukaciju o seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju te o bulingu. Treba preuzeti odgovornost za sve kada dolazite na položaj u kojemu preuzimate određene odgovornosti. Nije dovoljno slijegati ramenima i reći ne možemo ljude prisiliti da pohađaju edukacije. Ne želimo razvodniti određena rješenja. Mi smo željeli da ovakva edukacija bude obvezatna za sve. Druga stvar o kojoj želim govoriti tiče se e, vanjskih stručnjaka bilo da se radi o katoličkoj crkvi ili o Europskom parlamentu ili stanju u sirotištu. Radi se o institucijama i o sustavima u kojima postoje ugrađeni inherentni problemi koji se izvana ne percipiraju. Međutim, rješenja mogu doći samo izvana. Bez obzira na to govorite li o katoličkoj crkvi ili nekoj drugoj instituciji, kada netko interno želi riješiti ovakve probleme, to ne uspjeva i Europski parlament ne bi to trebao činiti sam i interno također. Kada god se krene sa vanjskim podrškama i stručnjacima, onda se kreće sa pravim postupcima i ispravkama pogrešnog postupanja. Zaista je žalosno da desničari tvrde da E, parlament ne bi trebao ništa činiti. Ne možemo stvari trpati pod tepih i pretvarati se da je sve u redu. Treba prozvati one koji ne postupaju kako treba i koji čine prekršaje. Nije to nikakva ljaga na zastupnice i zastupnike parlamenta ako prokažu one kolege i kolegice koji se ne ponašaju kako treba. Imali smo velik otpor ovakvom pristupu ovdje smo čak imali polskog zastupnika koji je govorio o tome da su žene manje vrijedne i manje pametne od ostalih i nije zato pretrpio posljedice. Dakle, to je jedna seksistička opaska koja se odnosi na sve žene, a opet taj je zastupnik prošao bez većih posljedica. Pa prema tome ne treba se ni čuditi da se to događa. Evelin, hvala lijepa što si se založila za ovu temu kao potpredsjednica, ali treba učiniti još i više za žene. Hvala. Hvala vama. A sada gospodin Urtasun. Hvala. Nekoliko komentara. Hoćete li vi predložiti da predsjedništvo nešto usvoji prije kralja saziva. To bi bilo izuzetno važno, ako je moguće. I još jedna ideja. Ne znam hoćete li o tome razgovarati trebalo bi imati vanjsku procjenu događanja u parlamentu, a imamo različite instrumente. Imamo izvješće FAMA, izvješće o rodnoosještenim politikama, različite službe, skupinu na visokoj razini i tako dalje. Ali čini se da FAM želi vanjsku procjenu e, rodne ravnopravnosti u cijelosti, pa me zanima kako to vidite i o čemu raspravljate želio bih postaviti još jedno pitanje o onome što ste rekli o seksualnom uznemiravanju a tiče se zastupnika i zastupnica. Rekli ste da smo izgubili glasovanje, ali zašto ne bismo o tome ponovno glasovali? Pa to je svakako nešto za što se možete založiti u tome može sudjelovati i skupina na visokoj razini. To bi moglo biti izvedivo. Budući da smo sada pred kraj saziva, trebamo nešto zapisati i ostaviti predsjedništvu. To bi trebao biti minimum za koji trebate se potruditi da ga postignete sutra na sastanku. Hvala. Glede ovog zadnjeg što ste rekli, nešto ćemo svakako zapisati prije kraja saziva. Ne želimo da se ništa ne događa u sljedećem sazivu nakon pet godina truda. Svakako ćemo sastaviti pisani dokument i donijeti određene odluke. To se posebno odnosi na edukacije i na druge korake o kojima sam govorila. Nećemo imati samo preporuke, već i odluke. Što jest važno? drugačije ne smije niti biti. Sutra ćemo imati sastanak e, skupine na visokoj razini, donositi određene odluke i prilično sam uvjerena da će stvari dobro proći. Imat ćemo e, članak 24 i razjašnjenja vezana uz mnoga od vaših pitanja. Spomenuli ste kolegicu Colin Mike. Ja sam predsjedala e, e, kolegu Colin Mike i ja sam predsjedala tim sastankom i zaista je predsjedništvo izdalo najstrožu kaznu za seksističke opaske. Ali onda e, sud EU-a je donio svoju odluku koja se nije ticala sadržaja, već ponašanja i rekla da se ponašanje može kazniti ako je i nezakonito i ako dovodi do prekida rada e, na sjednici. Ali ja sam kao predsjedateljica zaustavila reakcije drugih zastupnika i zastupnika i tako nije došlo do nereda. Sljedeći puta neću tako postupiti i nećemo imati ovakvu istu situaciju jer je tako nešto stvarno nedopustivo. On se zbog e, proceduralne greške izvukao. Što se tiče strukovnog e, osposobljavanja, postoje određeni moduli unutar edukacijskog programa koji se tiče provedbe razgovora za posao, osobe iz ljudskih resursa pohađaju tu edukaciju, kada se bave selekcijom kandidata, moraju uzimati ove elemente u obzir. A što se tiče mjera koje se odnose na ravnotežu privatnog i poslovnog života i to je pokriveno uz postupak procjene učinkovitosti ili uspješnosti. To smo sve uveli kako ne bismo imali nesvjesno odvajanje kandidata na temelju rodne neravnopravnosti. I to je dakle vezano uz ono o čemu ste govorili. Nadalje, željela bih reći da postoji obvezujuća edukacija koju će u budućnosti pohađati svi zastupnici i zastupnice te njihovo osoblje. Kao što sam ranije rekla, angažirali smo nezavisne stručnjake i stručnjakinje kako bi napravili pregled situacije seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja unutar Europskog parlamenta učinkovitost svih onih koji su odgovorni za ta pitanja je ključna jer se žrtve žale na to da službe ne funkcioniraju kako bi trebale funkcionirati kada se netko i odluči na pritužbu. Bilo je teško unutar predsjedništva postići sve ovo kao prvo Velik broj ljudi je izvorno bio protiv ovog prijedloga, ali sljedećeg tjedna očekujemo podršku. Uz to imamo različite odbore koji su uključeni i iz čijeg grada želimo polučiti sinergijske učinke. Postoje i druga pitanja na kojima bih voljela da poradimo, ali nisam sigurna da ćemo uspjeti sve to obuhvatiti. Ovo vezano uz osoblje i uz političke klubove nam je ključno. Želimo sve uključiti, ne želimo nikakve praznine, ne želimo da se itko izvuče bez kazne. A treba ga kazniti. Voljela bih vidjeti i snažnije odluke i snažnije obveze za sve zastupnike i zastupnice kao i više pozicionirane osobe. Željela sam i takve obveze e, učiniti njihovom odgovornošću. To nismo uspjeli u ovom sazivu, ali vjerujem da hoćemo u sljedećem. Hvala, gospođo potpredsjednice. Želim vam zahvaliti na zajedničkom radu. Mi smo se zaista potrudili e, u našem sazivu kako bismo osigurali najbolju moguću provedbu ravnopravnosti spolova i nadam se da ćemo nastaviti naš rad i u sljedećem sazivu. Hvala. Deveta točka dnevnog reda posvećena je istraživanju o rodno osviještenoj politici u odborima i zaslanstvima Europskog parlamenta. Imamo prezentaciju ove, ovog istraživanja, istraživanja na ovu temu. A imamo i one koji su sastavili ovo, ovu studiju danas ovdje s nama. Kao prvo željela bih dati riječ autorici ove prezentacije, gospođa Manuela Same Kladovići. Hvala lijepa. Ja ću predstaviti najnovije informacije vezane za jednu stariju studiju, jedno istraživanje koje smo proveli 2014. godine, vezano za mjeru do koje odbor e, FEM i ostala tijela za rodno osvještenu politiku u Europskom parlamentu e, provode rodno osvještenu politiku u aktivnostima Europskog parlamenta. Naše e, obavijesti dolaze od e, razdoblja između srpnja 2017. i srpnja 2018. Mi smo zapravo proveli jedan pregled o tome e, kako se provodi rodno osvještena politika ovdje u Europskom parlamentu, a sagledali smo uglavnom aktivnosti odbora FEM ali i proveli neku analizu e, vezanu za aktivnosti e, mreže za rodno osvještenu politiku i skupine na visokoj razini za rodnu ravnopravnost i raznolikost i reviziju zakonodavnih i nezakonodavnih akata koje je proizvao odbor FEM i razvoj e, sastava, rodnog sastava u Europskom parlamentu. Počeli smo od ove zadnje, od ovog zadnjeg pitanja. Dakle, E, prisustvo žena među zastupnicima u parlamentu 2018. godine. Dakle, ima ih malo više od jedne trećine svih e, zastupnika u Europskom parlamentu i ne postoji velika razlika od prethodnog saziva, dakle samo mali porast od 0,3%. Međutim, postoji mali porast u nazočnosti žena u položajima donošenja odluka. Imamo pet ženskih potpredsjednica od 14, jer ih je bilo samo tri u sedmom sazivu, a većina odbora ima e, predsjedateljice. To je napredak iako su žene ipak e, podzastupljene na najvišim položajima između zastupnica u parlamentu. Dakle, sastav, rodni sastav e, u odborima Europskog parlamenta je vrlo različit, ovisno o odborima. Imamo odbora gdje imamo manje od 20% žena, konti afet, a samo tri odbora imaju 50% ili više žena, FEM, PET i LIBE. Žene su još uvijek slabo zastupane u upravljačkim položajima u Europskom parlamentu. Samo dva od 12 zamjenika glavnih tajnika ili glavnih direktora e, su žene. E, iako izvješće koje je skupina na visokoj razini pripremila je pokazala cilj od 30% za 2019. godinu. E, malo više od polovice. Pola e, glavnih e, direktora su muškarci, a samo četiri ima više žena od muškaraca, dakle od glavnih uprava, dakle ima ih manje zastupano, a žene su i podzastupane među, među govornicima u saslušanjima Europskog parlamenta, pa se nadam da će sljedeći savez pokazati bolje stanje, ako nisam sigurna. Razvoj e, rodno svještene politike u Europskom parlamentu u i sa prethodnim izvješćem vidimo da postoji određeni napredak, iako e, je taj napredak vrlo spor. Postoji dobro e, izgrađen institucionalni i pravni okvir i FEM je glavno tijelo, e, ali postoji i mreža za rodno osvještenu politiku jer koja je važna zato što podupire rodno osvještenu politiku u drugim odborima pa može nadopuniti na učinkovit način ulogu odbora FEM. I kao što smo prije vidjeli imamo skupinu na visokoj rezini o e, rodnoj ravnopravnosti i raznolikosti koja promiče rodno osviještenu politiku u strukturama i tijelima Europskog parlamenta i priprema plan kako bi se povećalo zastupanje žena u srednjem i višem menadžmentu, dakle do 40% do 2020. ali nisam sigurna hoćemo li to ostvariti. Također vidjet ćemo postoji veći stupanj uključivanja prijedloga i amandmana odbora FEM u izvješćima drugih odbora, barem ako pogledamo što je e, bilo u godini koju analiziramo. Međutim, još uvijek e, ima mnogo stvari koje treba napraviti, postoji prostor za poboljšanje, posebno kada se radi o koordinaciji između različitih tijela koji podržavaju rodno osviještenu politiku u radu parlamenta. Na ovoj tablici, ne znam vidite li dobro, ali to imate i u izvješću, Imamo popis glavnih e, institucionalnih koraka koji su usvojeni u parlamentu od 2003. godine za rodno osvještenu politiku i kao što vidite posljednjih godina od 2016. nadalje Postoji mnogo stvari koje je napravljeno, rezolucija o rodno politici, imenovanje stalnog izvjestitelja o rodno politici, savjetnik za rodno neutralni govor i jezik, isto tako e, imenovanje predsjednice e, skupine na visokoj razini, E, u e, tajništvo Europskog parlamenta i plenarna rezolucija o rodno osvještenoj politici koja je usvojena u siječnju u Europskom parlamentu. Dakle, mnogo je učinjeno u smislu institucionalnih koraka. Ako pogledamo aktivnosti FEMA, u godini koju smo izanalizirali. Kao što sam rekla, postoji poboljšanje usporedbi sa prethodnim razdobljem od 2014. između 2011. i 2013. u smislu više prihvaćanja amandmana i prijedloga odbora FEM u drugim odborima. Međutim, u ovom eh, razdoblju FEM nije proizveo niti jedan zakonodavno, niti jedno zakonodavno izvješće. U ovom razdoblju umjesto toga odbor FEM je e, proizveo devet izvješća na vlastitu inicijativu, uglavnom o ženskim, ženskom gospodarskom osnaživanju, seksualnom uznemiravanju i e, nasilju, nad ženama, ali i nekim stvarima koje nisu izravno povezane sa rodnom ravnopravnošću, kao što su klimatske promjene, medijski sektor. Znači da se interveniraju u drugim područjima politike. Jer kad govorimo o rodno svještenoj politici, znači da se više pozornosti daje rodnoj dimenziji u drugim područjima, a ne onima koji su izravno vezani za ravnopravnost, rodnu ravnopravnost. Također e, je proizveo jedno nezakonodavno izvješće o Istanbulskoj konvenciji o e, sprječavanju i e, borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Isto 13 mišljenja, uključujući 259 prijedloga, uglavnom o pitanjima koje su inače povezani za rodnu ravnopravnost i 213 amandmana, rodnih amandmana. Zanimljivo je vidjeti stupanj do kojega e, prijedlozi i mišljenja i amandmani e, koje su prihvatili drugi odbori. Ovdje imamo 13 e, mišljenja i 153 prijedloga koje su poslani, podneseni u sedam odbora i kao što vidite 47,5% je ili su ti odbori ili potpuno prihvatili. Dakle, manje od pola, ali više nego u prethodnom razdoblju. I kao što vidite, broj prijedloga koji su potpuno ili, e, ili e, djelomično prihvaćeni. Postoji razlika između odbora, dakle najviši udio prihvaćenih prijedloga su u odboru Juri, dok je najniži u e, odboru za proračun, a dosta nizak postotak prihvaćanja je i u odboru Libe. Zato trebamo vidjeti zašto je to tako. Još jedan dio jest e, pogledati amandmane e, rodno osvještene politike koji su e, vezani za konkretna pitanja i oni imaju veću stopu prihvaćanja, dakle 63% su potpuno ili djelomično odobreni u pet odbora kojima su podneseni. Najniže je u odboru Ekon. Dakle, sva pitanja vezana za proračun, financijska pitanja, u tim područjima je izuzetno teško e, voditi rodno osvještenu politiku i zato je bitno da učinimo nešto u tom smislu. I 27% e, u odboru ENF a u smislu e, klimatskih promjena žene imaju važnu ulogu i šteta je što se to ne uzima u obzir dok je najviši e, udio u odboru EMPL, znači pitanja zapošljavanja gdje ljudi bolje shvaćaju zašto bi ovdje rodna ravnopravnost e, bila bitna i odbor peti i libe. Također smo pokušali vidjeti postoji li odnos između stupnja prihvaćanja prijedloga ili amandmana odbora FEM u drugim odborima, ako je to bilo vezano za, e, za nazočnost e, ženskih zastupnika u odboru. Dakle, odbori koji imaju više zastupnica su više odobrili amandmana ili prijedloga odbora FAN. Međutim, izgleda da to nije povezano postoji vrlo, e, vrlo slabo povezanost. Izgleda da sposobnost izvjestitelja je mnogo važnija nego nazočnost žena u odboru. Još jedna mogućnost e, je slaganje sa političkom strankom izvjestiteljice iz e, FEMA i drugih odbora, međutim i tu postoji slaba povezanost, ali najvažnija povezanost je bila sa važnošću samog pitanja. Dakle, postoji veća stopa uključivanja amandmana i prijedloga u drugim odbora za ona pitanja za koja se smatraju od zajedničke važnosti i da su povezana upravo za pitanja roda. E, sve, za sva druga pitanja vrlo je teško provesti te amandmane i prijedloge. Jer ne postoji svijest o tomu koliko je to važno i koliko ta pristup rodnoj ravnopravnosti može poboljšati oblikovanje politika. Dakle, preporuke. Prva preporuka je da Dakle, to je vrlo slično preporukama koje smo dali prije četiri godine. I ako pogledamo posljednju rezoluciju koja je donesena u siječnju ove godine, to se potvrđuje i rezolucija pokušava poduprijeti e, snažniju ulogu odbora FEM. Prvo je status odbora FEM, to je horizontalan odbor, znači da ima vrlo veliku, veliku sposobnost intervencije u svim područjima politika, ali vrlo rijetko vodi zakonodavni postupak. To je jedan odbor koji e, ima jedan status e, koji je hibridan među drugim odborima. Ljudima se čini da u stvari nemamo odluku, da nemamo ovlasti donošenja odluke, ali se može e, utjecati na donošenje odluka drugih odbora i zato se smatra da je važan e, u e, utjecaju na zakonodavni proces u svim područjima politika i uloga koja se daje odboru FAM se jača, a u rezoluciji piše da drugi odbori moraju e, pozorno razmotriti amandmane i prijedloge odbora FEM. Važan je ugled i e, autoritet izvjestitelja, izvjestiteljice iz odbora FEM. Oni su važni kako bi utjecali na druge odluke, a naravno i relevantnost pitanja e, rodne ravnopravnosti u kulturnoj i društvenoj raspravi kako bi se povećala ta relevantnost eh, rodne perspektive u političkim područjima koja se obično ne smatraju relevantnima za rodnu ravnopravnost, važno je da odbor FEM i dalje potiče raspravu o tome kako perspektiva rodne ravnopravnosti zaista može poboljšati oblikovanje politika u područjima politike, posebno onima koji se ne smatraju povezanim za rodnu ravnopravnost. Zato postoji ideja da treba pozorno planirati sve sva izvješća na vlastitu inicijativu i uključivati ostale odbore u zajednička izvješća kako bi bilo lakše provoditi rodno osvještenu politiku i kako bi se potakla e, javna rasprava i unutar i izvan Europskog parlamenta, posebno na onim područjima gdje rodna ravnopravnost e, je zanemarena ili se ne smatra relevantnost jer je postoji potreba da se podigne svijest. To je važno ne samo za žene, nego za sve. Kako bi se povećala uloga odbora FEM, postoji potreba da se ojača uloga u zakonodavnim prijedlozima i tu postoji jako važna uloga predsjednice i tajništva. Postoji potreba da se planira, dakle strateško planira, planiranje E, saveza sa drugim e, odborima, odbor, e, izvješća na vlastitu inicijativu kako bi se stvorio jedan mehanizam koji bi stvorio veću interakciju i kako bi se pitanja rodne ravnopravnosti stavila u žarište. FEM to smo pronašli u prošlom izvješću, a to je da članovi odbora FEN su preplavljeni, da moraju intervenirati u vezi sa svime, jer često se nalaze i u drugim odborima. I zato je dobro odabrati e, koje su pitanja zaista važna, koje koja moraju jače gurati. A isto tako uključiti zastupnike iz parlamenta koji nisu članovi FEM, odbora FEM, kako bi se amandmani vezani za rodno osještenu politiku e, i proveli. Postoji potreba a to je u posljednjoj rezoluciji, to je važno i priznato, dakle potreba za jačom koordinacijom između tri tijela za e, rodno osvještenu e, politiku, dakle e, FEM, mreža za rodno, politiku i, i skupina na visokoj razini i treba jačati i mrežu o rodno politici jer oni su unutar odbora FEM i moraju odobriti njihove amandmane i prijedloge. I zato postoje minimalni zajednički ciljevi i teme na koje se trebaju usredotočiti. Isto tako ideja provedbe, e, praćenja provedbe plana od strane skupine na visokoj razini u tajništvu. I kao zaključak, e, skoro sam gotova, a to je ono o čemu se prije raspravljalo kada se govorilo o spolnom uznemiravanju. Dakle, postoji potreba da se ojača sposobnost za provođenje rodno osvještene politike u odborima i tijelima Europskog parlamenta korištenjem unutarnjih i vanjskih e, stručnjaka, korištenjem edukacije i za zastupnike u parlamentu i za osoblje i za članove tajništva promicati nove instrumente kao što je procjena rodnog, rodnog učinka i drugih instrumenata koji su izrađeni i koji se moraju koristiti. Dakle, treba promicati korištenje takovih e, instrumenata i edukacija za tajništvo osoblje i zastupnike. Hvala. Hvala lijepo. Hvala na vašem istraživanju i hvala što ste to predstavila. Gospođa Daniela je htjela nešto reći. Imate li nešto za reći? Ne? Dakle, puno vam hvala. Vaše istraživanje je izuzetno važno onda je pregled rada u parlamentu i način na koji se može poboljšati rodno osvještena politika u e, odborima i zaslanstvima. Iz svog iskustva vam mogu reći da odbor za proračun i ministri financija, jer sam nekada radila u ministarstvu financija i sama, nikad ne daje dovoljno pozornosti rodnoj ravnopravnosti. Moramo mnogo raditi na tom e, području. Vaše istraživanje je izvrsno, prijedlozi su vrlo vrijedni i vjerujem da novi saziv parlamenta i novi odbor FEM će i dalje pratiti ovo pitanje. To je bila posljednja točka našeg dnevnog reda. Hvala svima što su sudjelovali. Zahvalna sam svim e, zastupnicima iz parlamenta. Marija, e, vama osobno zahvaljujem što ste ostali do, kraja. Zahvaljujem i tajništvu. Svi su radili jako marljivo i vješto i profesionalno. Zahvaljujem svim savjetnicima kao i skupini Marije Nojčav koja je došla da nas posjeti iz Njemačke. Zahvaljujem prevoditeljima na ozbiljnom i odgovornom radu. Uvjerena sam da ćemo se ponovno sastati u lipnju na novom sastanku. Hvala vam lijepa.